Buenas tardes. Empezamos la... Dobar dan. E, započet ćemo sastanak i ja ću govoriti na španjolskom. Bueno, damos aprobado el orden de... Dakle, možemo usvojiti dnevni red, ne ako nema nikakvih e, prigovora i također ćemo usvojiti i zapisnike sa sastanaka od 10. 11. 4. i 2. i 3. 5. Prilazimo na prvu točku dnevnog reda, a to je izvješće komisije za 2016. o Turskoj. Ovo je drugo razmatranje našeg e, izvješća. Turska sada prolazi kroz razdoblje sa jako puno problema nakon što je e, prošle godine u e, srpnju bio pokušaj državnog udara, nakon toga u četvrtom mjesecu referendum po pitanju e, ustavne reforme po čemu je Venecijanska komisija izrazila svoje nedoumice. I također je Europski parlament taj koji je i dalje zahtijeva zamrzavanja na odnosa i predpristupnih pregovora sa Turskom. prošli mjesec predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani zajedno sa e, Junckerom i Turskom su se sastali sa predsjednikom Erdoganom i e, vjerujemo da je ovo izvješće odbora AFED zapravo značajan doprinos razjašnjavanju odnosa između Europske unije i Turske. Jedno izaslanstvo komisije također jer ovog tu odbora e, planira putovanje u e, Ankaru kako bi se susreli sa njihovim predstavnicima vlade, ali još uvijek ne znamo datum. E, glasovanje ćemo o ovom nacrtu izvješća imati sutra u 9 sati. Sada dajem riječ izvjestiteljici Kati Piri. Thank you, chair. Zahvaljujem. Evo prvo bih htjela iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim izvjestiteljima u sjeni, tajništvu a također i osoblju kluba i, o svom osoblju koji satima i danima godišnje radi na ovom izvješću. I svi znamo da ovom domu, ako pogledate pojedine klubove, imamo različita mišljenja o Turskoj. Ali uvijek sam ponosna što ne dopuštam, što mi e, ne dopuštamo da nas to razjedini i uvijek uspijemo dobiti snažnu poruku. I zato danas, ako imamo i dalje neke različite u Turski, mogu ponosno reći da većina klubova može poduprijeti liniju koju smo dogovorili sa 25 kompromisa od 327 podnesenih amandmana koje su podnijeli zastupnice. A ta linija je jasna. A jasno je da naša procjena je da paket koji je stavljen na referendum o, o ustavnim amandmanima nije u skladu s kopenhaškim kriterijima i zato parlament e, poziva zemlje članice i komisiju. Ako ustavni paket doista bude proveden bez izmjena, to će dovesti do formalne suspenzije pregovora. I mi smo eto barem jedna od triju institucija koji imaju jasnu liniju i jasnu strategiju u Turskoj. Jer mislim da doista svi vjerujemo da ne e, poduzimanje osobnog stava ili samo osobni stavovi neće voditi do zajedničke snažne izjave. I zato mi je drago što kao i u Nizozemskoj e, parlament e, osim 37 zastupnika je poduprlo E, zamrzavanje pregovora i da smo ponovno sada ujedinjeni i šaljemo snažnu poruku kada se ovog tjedna ponovno okupaju, okupljuju e, naši šefa vlada i država da je naše mišljenje ujedinjeno. odli smo mnoge rasprave ovdje situacije u Turskoj, neću to ponavljati i svi se slažemo o tome da se stvari ne poboljšavaju Vidjeli smo da je i sudac e, Ujedinjenih naroda u Turskoj dobio još sedam godina zatvora i još jedan zastupnik parlamentu iz glavne opozicijske stranke CHP bio uhićen i osuđen je 25 godina i sada dogovorimo ovdje opozicija je na ulici u Turskoj iz Ankare su krenuli Istanbul sa znakom E, sa transparentima Pravda i nadam se da će i naše glasanje u ovom odboru sutra ujutro poslati jasan signal turskom stanovništvu da ćemo biti, uvijek biti na strani onih koji se bore za demokraciju. Evo, ostaću ovdje, ali ako ima nekih pitanja prije sutra, e, odgovorit ću. Ali još jednom ponavljam, ponosna sam da već treću godinu za redom izvjestitelji u sjeni su svi odigrali konstruktivnu ulogu i da smo došli do zajedničkog stava, tako da se nam da ćemo i sutra za ovo izvješće dobiti golemu većinu. Hvala. Puna hvala. A sada ću dati riječ iditeljima u sjeni. E, gospođa Manesko, imate riječ. Zahvaljujem. A ja ću govoriti u ime gospođe Renate Zomer. Dakle, koja prvo čestita na suradnji s izvestiteljicom. Prošle godine postigli smo u rezoluciji odličan rezultat, ali nažalost bilo je nekih dramatičnih razvoja od tada. Državni udar i vjerojatno i referendum o ustavnoj reformi. I usprkos cjelokupnom konsenzusu o razvoju Turske imali smo četiri kruga pregovora i kompromisa znači o ključnim pitanjima, o drastičnim mjerama nakon propalog udara, reforme nakon referenduma i kompatibilnosti sa kopenhaškim kriterijima, kao i kontinuirano kršenje slobode tiska, izražavanja i vjerske slobode. I važno je da smo došli do kompromisa o formalnoj suspenziji pristupnih pregovora pregovore treba formalno suspendirati ako, ako se ustavni paket provede bez izmjene jer izmjene nisu u skladu s kopenhaškim kriterijima kao što je to utvrdila kom, e, Venecijanska komisija. Važno je da govorimo jednim glasom po ovom pitanju i osudimo diktatorsko ponašanje predsjednika još jedna važna stvar su IPA fondovi, sredstva iz fondova IPA koji e, mnogi traže e, suspenziju što je prije moguće. Niko ne razume zašto još uvijek novac prebacujemo Turskoj, ali prije toga trebamo e, suspendirati pristupne pregovore. Zato pozivamo i na suspendiranje IPA fondova čim se pregovore suspendiraju. I posebice kažemo jasno da sredstva koja su već bila obećana Turskoj trebaju biti izravno alocirana turskom civilnom društvu eksplicite izbjeglicama u Turskoj. I bilo je također važno da se spomenu i e, uvrede i e, defamacije koje su izrečene prije referenduma, na primjer e, uvreda da, da ovo što je rečeno da su europski građani naci i drugo pitanje Cipra, koje uvijek u ovome ostajemo u okviru izvješća od prošle godine, ali prepoznajemo i napredak koji je postignut u pregovorima u proteklim mjesecima. Dakle, sve o svemu, imali smo dobre pregovore, dogovorili smo se dobrim kompromisima, došli do dobrog teksta i nadamo se da ćemo sutra na glasanju uspjeti postići veliku većinu u tom smislu. Puno hvala, sada gospodin Belder. Ja, dank meneer de eh, Zahvaljujem eh, predsjedniče. Gospođo Peri, razmišljam o sastanku koje smo imali o amandmanima i poslušao sam sve racionalne argumente koji su bili izneseni i doista sam srećena što smo uspjeli zajednički doći do nacrta do kojeg se u većini zapravo i slažemo po većini pitanja. Ovi pregovori o kompromisima predstavljaju vrlo važan trenutak e, iz kojeg možemo sastaviti kompromise sa kolegama iz EKR-a i mislim da je važno ići dalje s rezolucijom, jer kada pogledamo situaciju izvana, situaciju s referendumom, da zapravo ne zaboravimo Tursku, nego da ju imamo na umu. Znači oni moraju imati potporu i odgovorne, e, i mi moramo imati odgovornu i razumnu politiku prema Turci, Turskoj i također moramo pogledati i što se događa s druge strane, ne samo predsjedničku perspektivu, nego moramo gledati interes turskog naroda, ali moramo misliti i na one koji e, su trenutno trpe e, razne e, probleme recimo u Njemačkoj koje se recimo ako se moraju vratiti kući moraju se vratiti u demokratsku državu. Hvala. Gospodin Babans Ah, ok. Šaga. Thank you, Chair. Thank you, ne, evo. ja sam se uvatila, nadam se da još imam, e, e, da još mogu evo nekako vidjeti što je najbolje za reći što se tiče ove cijele situacije. Evo, svi izvjestili u Sijeni, mislim da su nakon e, dugo rasprava pronašli evo jednu raznu ključnu liniju koja s jedne strane e, se nastavlja na rezoluciju od prošle godine gdje je taj dom već onda želio da se na određeni način povuku konsekvencije skršenja ljudskih prava naroda u Turskoj, posebice nakon e, pokušaja e, puča koji je propao, ali ne bez posljedice. Nadalje, temeljni razvoj je razvoj referenduma o paketu ustavnih reformi i mi smo jasno rekli s većinom u ovom izvješću da ako se paket usvoji bez izmjena, da bi to automatski, moram još naglasiti i nažalost, dovelo do situacije gdje Turska više ne bi ispunjavala kopenhaške kriterije. I to jasno kažemo u izvješću i mislim da je to temelj posla koji smo odradili i rado ću i na dulje razgovarati o našim zabrinutostima, ali poštivanje temeljnih prava i sloboda, bilo tiska, manjina, ljudi s drugačijim načinom života, e, sustava osiguranja i e, neovisnosti pravosuđa, e, bilo što od toga, ali mislim da smo mi ispravno naglasili ove i naglašavali ove ključne principe već godinama i drago mi je što i jesmo i to u svim klubovima, jer je to osjetljiva tema, ali ono što me brine je nedostatak e, e, jasnog i glasnog mišljenja od strane komisije i vijeća i zato je tim i važno da mi kao predstavnici naroda u Europi jasno kažemo i povučemo jasnu crtu i kažemo sve ono što se ne događa u Turskoj ima i stvarne posljedice. Te zaključno evo želim reći da to je tema koja se puno pojavljivala u raspravama o odnosima EU-Turska. Mislim da je važno da ja i moj klub ne i ovaj klub ne namjerava da ovo izvješće bude pljuska narodu u Turskoj koje također zabrinut e, smjeru u kojemu ide zemlja. Ali ako mi u Europi se ne zauzmemo za određena načela, tko će se zauzeti? Ko je, kako, kakvu onda uslugu činimo onima koji u Turskoj žele živjeti u demokratskoj državi koja poštuje prava manjina i e, sustav jamstava i E, neovisnost pravosuđa i tako dalje. Tako da svi koji čekaju e, prevod e, ovog izvješća na turski shvate da je ovo pitanje koje je duboko polarizirajuće i da mi čujemo i glasove i zabrinutosti svih novinara, akademika i zatvora i svih drugih koji su zabrinuti o budućnosti zemlje, ali zapravo da se jasno kaže da imamo vrlo malo izbora, osim da budemo jasni što se tiče E, e, naših principa i principa koje zemlje članice potencijalne kandidatnije moraju ispuniti. Gospodin Taki Hanči Georgiju. Zahvaljujem. Ja bih na prvom mjestu htio zahvaliti Kati Piri Zašto? Zato što ona već treću godinu zaredom radi e, zajedno sa svima nama izvjestiteljima u sjeni i to na vrlo srčan i dostojanstveni način. Želim je zahvaliti na toj izvrsnoj suradnji i na tome što je uspjela postići ovaj sporazum koji zasigurno ide u dobrom smjeru. Nije iznenađenje da vam govorim e, o pitanju Cipra, naravno. Mi ponovno iščekujemo ove e, pregovore u Ženevi 29. E, ovog mjeseca i zato bih htio govoriti o toj temi ovdje u Europskom parlamentu. Ja mislim da naše poruke trebaju doći i do komisije i do vijeća. Čini se da ovaj put u Ženevi da ćemo ponovno postaviti pitanje vezano uz e, znači ciparske i e, grčke turke i sada je e, pitanje kako razriješiti to cipriotsko pitanje, no mislim da je zapravo ova naša ambicija koju smo pokazali povezana sa podacima i stvarnim rezultatima koje smo dobili u praksi. Turska kaže da problem Cipra nije europski problem, ali u Ateni gospodin Yildirim je rekao da je to e, tema koja se mora razriješiti na razini Ujedinjenih naroda. I naravno, e, takve stvari i takve izjave nikako ne pomažu, a da ne govorim o svim mogućim drugim izjavama e, visokih turskih dužnosnika. Oni nikako nisu hrabrujući za rješavanje ovog ciprijotskog pitanja i zato očekujem od kolega ovdje, od predstavnika vijeća i od komisije da djeluju koliko god je to moguće, da naprave što je god moguće što je u njihovoj nadležnosti u narednih nekoliko dana, da pošaljemo jasnu poruku, poruku pritiska na Tursku kako bi se razriješilo ovo cipriotsko pitanje, cipriotski parlament. Dakle, sada mnogi pitaju zašto trebamo vršiti pritisak na Tursku? Vrlo je jednostavno. Turska je e, znači okupator jednog dijela Cipra i ona je e, jedan od glavnih razloga zašto se ne može to e, pitanje razriješiti. Jasno je da e, ciparski Grci bez sumnje imaju dio odgovornosti u nerješavanju tog pitanja, ali glavni problem je ipak Turska. Što se tiče ovog izvješća, reći ću samo nekoliko stvari. Ja sam na početku e, rekao da smatram da smo na dobrom putu, ali naravno postoje neke teme koje nas zabrinjavaju, kao što je na primjer ovaj problem aktualiziranja Carinske unije. Nama nije jasno kako je moguće aktualizirati e, te odnose kada Turska ne primjenjuje Carinsku uniju koja je trenutno na snazi, ne primjenjuje odredbe Carinske unije, na primjer u slučaju Cipra. Još jedno pitanje, liberalizacija viza. Dakle, Turska još uvijek nije primijenila e, liberalizaciju viznog režima po pitanju Cipra. Evo, to su ta pitanja koja izazivaju dvojbe među nama. Želim zahvaliti izvjetiteljici i suzjetiteljima u Sjeni i također svim predstavnicima Europske unije da nastave vršiti pritisak na Tursku kako bi zaista ti pregovori u Ženevi kraj mjeseca bili definitivni kako bi se razriješilo to ciprsko pitanje. Gospodin Buhmar. Very much. Thank you. Hvala. Hvala i izvjestiteljice na dobro odrađenom poslu i trudu. Naše zvijestite u Sjeni zadovoljan sa kompromisom 5 koji govori o suspenziji e, pristupnih pregovora u slučaju da e, novi ustav stupi na snagu, a bez izmjena. Međutim, ipak sa zabrinutošću primjećujemo da opisa situacije u Turskoj je puno ispod dramatične deterioracije stanja ljudskih prava. Posebice što vlada e, koristi izliku gilanističkog pokreta da progoni stotne tisuće ljudi, a to je nešto što jedva da se spominje. Evo, tu, bih, tu sam htio reći da sam prije par minuta dobio izvješće o novom uhićenju koje se dogodilo, a bio sam u Turskoj u Kurdskoj regiji prije nekoliko mjeseci i nakon što smo otišli, mnogi, doista mnogi e, od ljudi s kojima smo razgovarali su bili uhićeni i to upravo zato što smo mi s njima najvjerojatnije razgovarali. Također smo razočarani da se, što se gotovo da ne spominje, e, dramatični tonuče Turske u građanski rat. To su samo dvije od naše zabrinutosti, ali Evo sam jednu stvar koja je spomenuta prije par minuta. Mi se također e, protivimo i Carinskoj uniji. Zahvaljujem. Dobro, nakon što smo čuli izvjestitelje u sjeni, daću vam samo jednu minutu, zato što nakon toga slijedi Latinska Amerika, a dolazi nam i predsjedavajući vijeća ministara u četiri. Dakle, molim vas samo minutu, e, daću prvo riječ gospodinu Kela Kristoforosu. Zahvaljujem. Europska unija je unija e, vrijednosti načela koje moramo braniti, a Turska je prekršila svaku od tih vrijednosti načela i još i gore od toga. Turska krši vrijednosti načela koje utječu na druge države članice Europske unije. Ona nastavlja provocirati i nastavlja e, kršiti zračni i morski promet Grčke i Cipra, a e, Europska unija ništa ne čini. Osim toga su, je potpisan ankarski protokol koji se ne primjenjuje. To je taktika koja već postoji godinama i koja je uvredljiva za Europsku uniju. Također ne primjenjuju niti carinsku, uniju. A kada govorimo o aktualizaciji te carinske unije, mene zanima sada gdje su e, druge države članice i njihova solidarnost sa Ciprom. Još jedna, stvar. Što se tiče ciprskog pitanja, e, predsjednik Cipra čini sve što je moguće kako bi razriješio to pitanje, da je problem, ali Europska unija mora shvatiti da neće doći do rješenja ako Turska nastavi zahtijevati tako bezobrazno, kršeći sva načela, ako nastavi zahtijevati jamstva spram Cipra. To krši prava i načela Europske unije koja bi trebala biti jamac e, i neovisnosti Ciparske republike. Zahvaljujem. Evo, izvjestiteljica i izvjestitelji u sjeni su opisali vrlo jasno ovu situaciju kada govorimo o nepoštivanju ljudskih prava u Turskoj. Ja bih sada htio govoriti o jednoj konkretnoj točki koju su neki drugi spomenuli. Dakle, komisija je ta koja želi aktualizirati pitanje Carinske unije – ali mene zanima što je u pozadini toga, koji cilj žele postići, osim toga da žele pogodovati europskim gospodarskim i interesima, ali ujedno i turskim gospodarskim interesima. Dakle, čemu će drugome e, služiti ta hipotetska aktualizacija? Kakvu poruku odašilje Turska u kakvu igru ulazi Evropska unija kada surađuje sa Erdoanom koji zauzima sve čvršće stavove svakim danom. Ja mislim da je to fatalan čin e, unutar Europske komisije i ne možemo tako surađivati sa državom koja ne poštuje načela. I ja bih htjela zahvaliti Kati i drugima koji su se e, uspjeli sporazumjeti o ovom izvještaju. E, stajalište parlamenta je jasno i šalje jaku poruku. I to ne samo poruku gospodinu Erdoanu, uglavnom je to poruka turskom narodu. Mi smo s njima solidarni a oni našu solidarnost trebaju a međutim uključena je i jaka kritika e, diktatorstva gospodina Erdogana koja ne samo da krši kopenhaške kriterije već i e, niz drugih prava uključivši i njegov pokušaj da ušutka sve protivnike a da i ne spominjemo i mučenje ubijanje u zatvorima koje vlada ni ne priznaje Prošlog tjedna je gospodin Erdogan dao intervju portugalskoj televiziji i on je e, uglavnom optužio e, novinare kad ga je kritizirao. E, on je on je rekao da novinar sluša terorističku propagandu. To je neprihvatljivo. naše stajalište mora biti jasno. Epitidejos. Gospodin Epitidejos. Zahvaljujem. Ovi odnosi između Europske unije i Turske postoje već jako puno godina. E, gotovo reći desetljećima. Ovdje govorimo o e, raku koji postoji kao u situaciji kada ništa ne ide na bolje. A mi u Europskoj moramo znati koji su turski ciljevi i što nam zapravo želi postići i što ona nikako ne želi raditi. U svakom slučaju, mi smo ti koji i dalje slijedimo onaj inertan put, jer svaki put kad se čini da izvješće ide u dobrom putu, Evropska unija sa svojom politikom ide u nekom drugom smjeru i na neki način pokušavamo zadovoljiti Tursku u nekim segmentima kako bi ona promijenila svoje ponašanje, kako bi prestala prijetiti Cipru i E, Grčkoj i kako bi promijenila e, čitavu situaciju u regiji. Ali ne, ono što mi time postižemo je upravo suprotno. Realistična politika sprem Turske bi trebala biti puno čvrša i stroža i to koja bi se trebala odmah e, početi provoditi. Zahvaljujem. drugi izvještaj iz prošlosti. Mislim da e, je u malo teškoj situaciji. Međutim, mislim da ovaj tekst je direktno povezan sa stvarnošću. Imam jedno pitanje za gospođu Piri. E, zbog čega e, izmjena e, što se tiče embarga u prodaj oružja od strane Njemačka i Austrije? Zašto to nije uzeto u obzir u izvještaju? Ono što to su e, evropske obveze prema Turskoj, naročito što se tiče e, Cipra. To je vrlo važno pitanje. To je europska obveza. E, radi se o poštivanju vladavinu prava i pra, europsko pravo. To nije političko pitanje. Imamo pitanje Carinske unije, imamo prijetnje e, ciparskim grcima i tako dalje. Javier Lopez. Puno hvala. Evo ja ću biti jako kratak. Želim zahvaliti na poslu koju je odradila izvjestiteljica. Bilo je jako složeno, već dugo se radi na tome, nekoliko godina E, surađujemo ovdje u parlamentu i također e, mnogo zastupnika je uključeno u ovo pitanje. Drugo, mislim da su ovi kompromisni amandmani ti koji nam omogućuju da pošaljemo jasnu poruku Turskoj i turskoj vladi i u njima se jasno kaže da je za Europski parlament gotovo sa onim business as usual kada je riječ o Turskoj. Ono što se dogodilo prošle, godine i ove godine, posebice referendum za ustavnu e, reformu, to je nešto što je razbilo svaku granicu i sve one ograničenja koje smo mi do sada prihvatili sada trebaju biti razbijena kako bismo drugačije djelovali. Moramo sada razmisliti zajednički kako ćemo uspjeti ostvariti taj politički dijalog i e, povećati utjecaj e, po pitanju Turske. Dakle, nama što treba, a to je dijalog zato što kada govorimo o e, predpristupnim pregovorima i korištenju IPA fondova, to su bile naše e, smjernice za dijalog, ali budući da sada razmišljamo o suspenziji, onda je to nešto što se mora revidirati. Dobro, zahvaljujem, a sada dajem riječ gospodinu Popovskiju. Uh, uh, Hvala lijepa predsjedniče. E, Pozdravljamo napore izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni kako bi obuhvatili sve važne elemente na e, uravnotežen način. E, dobili su mnogo amandmana. E, dijelimo mnoge od zabrinutosti u, koje su izražene u izvještaju i to smo rekli e, u mnogo navrata, naročito što se tiče slobode izražavanja, vladavine prava, slobode pravosuđa i temeljnih prava. E, žalosno je što vidimo nazadovanje u pravima, napade na znanstvenike, novinare, E, imamo dva nedavna primjera, tako ubijanje jednog e, odvjetnika. E, na primjer, i uhićenja članova parlamenta. A arbitrarna aplikacija antiterorističkih zakona je također zabrinjavajuća ocjene komisije o, napretku Turske 2016. su važne, međutim Turska ostaje jedna od naših najvažnijih partnersa. Želimo da se Turska približi Evropskoj uniji, a ne da se udalji. E, stoga moramo i dalje biti angažirani u razgovorima s Turskom. Mm, to su zatražili i predsjednici e, Tusk i Juncker. E, niz sastanaka su planirali, planirani za sljedećih nekoliko dana i mjeseci. Moramo surađivati na energetici, prometu, strateškom dijalogu e, na migraciji također, kao i na položaju sirijskih izbjeglica u Turskoj diskusija o, o novom mandatu, to je za obnovu Carinske unije se nastavlja u vijeću. I na kraju želimo naglasiti da će naš angažman se nastaviti. To će uključiti i praćenje razvoja događaja u Turskoj kako i e, provedba ustavnih promjena. Hvala gospodine Popovski. Hvala. Hvala što ste nam to tako razjasnili. Sutra ćemo glasovati o ovom izvješću, a onda ćemo na plenarnoj u srpnju imati e, glasovanje u okviru čitavog parlamenta. Hvala lijepa. Bilo je nekoliko pitanja i pridnjev na koje bi brzo reagirala kada, se radi o Carinskoj uniji. Sporazum do kojeg smo došli je isti sporazum eh, koji, smo imali u raspravi AFETA. mi znamo da je problem Cipar. Ciparska vlada se ne, slaže s tim stajalištima eh, kao i, Guje i zeleni, ali imali smo većinu pa sada nećemo promijeniti naš stav. Ja čvrsto vjerujem da, e, gdje, da kroz ekonomiju možemo vršiti pritisak na Tursku. To je naša prilika, pa prema tome moramo otvoriti pregovore o Carinskoj e, uniji. E, moramo osigurati da se ta Carinska unija i dosljedno provodi Uh, ono što je rekao Takis Hadži Đorđiju, uh, svi mi u parlamentu trebamo uspješnicu. Pregovori sada prolaze kroz tešku fazu, ali Nadamo se da ćemo do kraja mjeseca e, uspješno završiti pregovore. Ono što je važno za Cipar, sve je to spomenuto u izvještaju. Nećemo kriviti e, neke strane. Želimo potaći proces e, pomirenja i ujedinjavanja. Ovo je isti tekst kao i prošle godine. Što se tiče zelenih kolega, eh, iskreno rečeno, začuđena sam onim što ste rekli. U, pregovorima sa kolegom Vaderom smo imali vrlo dobar sporazum o svim tim pitanjima. Eh, ne mislim da koristimo preblage formulacije kad govorimo o Turskoj. Govorimo vrlo strogo o uhićenju novinara, zastupnika, kao i o situaciji u zatvorima i na jugoistoku. Mislim da je to najoštriji jezik koji smo koristili u Europskoj uniji po tom pitanju. Većina ovog parlamenta E, priznaje PKK kao terorističku organizaciju. Čim to nazovemo građanskim ratom, e, to je nešto e, što se ne povezuje sa PKK-om. Situacija na jugoistoku je očajna. 500 tisuća ljudi je pobjeglo iz svojih domova. Mi to o tome govorimo građanski rat kao konotaciju koju ovaj parlament ne dijeli. Tko je bio iza e, državnog urada, udara? Ovaj parlament nije sudac o tome. Nemamo informacije ko je stajao ako nije iza državnog udara. E, e, složali smo da još očekujemo dokaze, uvjerljive dokaze o sudionicima u državnom udaru. To je naša formulacija. Kad se radi, gospodine Popovski, hvala vam lijepa e, e, za komentare od strane komisije. Mi, se že, mi želimo da se Turci približe Evropskoj uniji, ali e, neke akcije imaju i svoje posljedice. Moramo očivati i našu vlastitu vjerodostojnost ako uh, se uh, ljudska prava stalno krše i ako se ne drže uh, kopenhaških kriterija, to mora imati jasne posljedice. Hvala. Žurimo zato što i drugi izvjestitelji žele također raspravljati o ovoj sljedećoj temi. Sada odmah prelazimo na drugu točku dnevnog reda, a to je drugo razmatranje izvješća na vlastitu inicijativu o e, političkim odnosima između Europske unije i Latinske Amerike. Naš kolega gospodin Javi Lopez iz socijaldemokrata je izvjestitelj. E, uloženo je 258 amandmana, a izvjestitelj je već imao prvu raspravu sa izvjestiteljima u Sijeni o svom prijatelju prijedlogu i uspjeli su doći do 27 kompromisnih amandmana. Sad ću dati riječ eh, Haviju Lopesu, izvolite. Puno hvala. Molim vas da izađete u tišini. Izvolite, gospodine Lopez, ispričavam se. Možete nastaviti. Zahvaljujem predsjedatelju. Evo, mi smo već imali eh, prvu razminu mišljenja i ja sam htio samo to kratko prokomentirati s obzirom na e, tih 258 amandmana koje su e, podnijeli mnogi zastupnici kao i izvjetitelji u sjeni. Što se tiče tih amandmana, e, oni su opće karaktera koji žele upotpuniti i poboljšati ovo izvješće. To je u našem interesu, mi želimo postići jedan široki konsenzus i istovremeno priznajemo da postoje neke specifičnosti po zemljama i neki elementi koje svaka od tih pojedinih zemalja zapravo želi ugraditi u tekst i mi mislimo da će to biti nužno ugraditi kroz kompromisne amandmane. Ali također ono što želimo napraviti, a to je poštivati znači e, tu filozofiju da će to izvješće moći potaknuti poboljšanje u odnosima između Europske unije i Latinske Amerike, da, da, će to, da ćemo to moći aktualizirati, da će se ti odnosi na neki način ažurirati po pitanju novih geopolitičkih situacija u svijetu. I također, s druge strane, želimo izvješće koje će biti fokusirano na instrumente e, poboljšanja tog odnosa i također e, na zajedničke programe i zajedničke izazove. Znači, želimo se suočavati sa takvim stvarima na jedan simetričan način. Dakle, mi ne želimo zapravo govoriti samo u izvješću o tome kakva je druga regija, nego kako možemo poboljšati naše odnose s tom regijom, kako bismo se suočili sa zajedničkim globalnim izazovima međunarodne zajednice. E, u amandmanima sam nešla na jako puno pozitivnih e, elemenata. Htio sam istaknuti da e, se E, želi staviti datum e, kao rok za usvajanje nekih velikih sporazuma koji su trenutno u tijeku, što smatram pozitivnim. Kada govorimo o samom problemu cijele regije, to jest nešto pozitivno, zato što želimo tome pristupiti sa horizontalne perspektive. Također se komentiraju neki specifični problemi u pojedinim zemljama, i o tome smo već pregovarali unutar ovog sjedišta već i ranije. Ali nadamo se da ćemo u narednim tjednima uspjeti doći do širog konsenzusa kako bismo poboljšali to izvješće. Želim zahvaliti svima na trudu i doprinosu izredlje u sjeni. Zahvaljujem, a sada dajem riječ gospodinu Luisu de Grandesu. Kad ćete biti spremni, naravno. Izvolite. Puno hvala predsjedatelju. Dakle, ovako, telefon uvijek zvoni kada, je to baš nezgodno, ispričavam se. E, drago mi je što mogu reći da je stav izvijestitelja vrlo otvoren u smislu da je spreman na suradnju. E, dakle, on je ovdje otvoren za dijalog i u tim kompromisnim amandmanima koje još uvijek nismo zaključili, na kojima se još uvijek radi, mi smo osjetili e, da su zapravo priznati neki naši amandmani i naše vrijednosti koje smo željeli ugraditi u taj tekst. Slažemo se sa kriterijom, e, kriterijem izvjestitelja. Dakle, ono što mi želimo, a to je postaviti zajedničke e, zahtjeve od obje strane, s obzirom da drugačiji pristup ne možemo imati prema prijateljskim zemljama kao što su Latinska Amerika i e, Karibske zemlje. Dakle, mi na neki način želimo savjetovati, ne želimo koristiti imperative jer ne želimo ništa njima nalagati, već ostvariti suradnju. Zato što dijelimo iste vrijednosti sigurnosti i to želimo ojačati. Mislimo da je najbitnije da se ostvari ta biregionalna suradnja i poštivanje zajedničkih vrijednosti između Europske unije te latinoameričkih zemalja i zemalja karibskih karipskih zemalja. Imamo zajedničke vrijednosti, demokracija, zaštita ljudskih prava, solidarnost, mir, i to su sve načela koja moramo dijeliti i koja moramo konstatirati da ih je nužno dijeliti u budućnosti. E, Latinska Amerika bi trebala biti prioritet za vanjsku politiku Europske unije. Mi želimo napredovati po pitanju ljudskih sloboda, po pitanju socijalnih prava, a činjenica je da smo u desetljeću e, svjedočili mnogim reformama politika koje bi trebale olakšati život kako ranjivim skupinama, tako i nekim drugim e, problematičnim, e, u nekim problematičnim aspektima. Dakle, ovdje ne govorimo samo o ponovnom stvaranju novih svjetskih partnera, ne, nego govorimo zaista o ičanju naših odnosa. Kada govorimo o istraživanju i inovacijama, kada govorimo govorimo o zaštiti okoliša, kada govorimo o borbi protiv korupcije i e, trgovine e, oružjem. Mi smo ti koji moramo poštivati načela i baštinu svih država koje su uključene. Moramo osigurati i e, pravilnu gospodarsku stabilnost kako bismo privukli veća ulaganje, kako bismo osigurali gospodarski rast te povećali znači produktivnost i poboljšali ekonomiju u tim državama. Dakle, to je nešto što mi moramo učiniti kako bi ta regija e, postala još važnija i zaista mogla doprinijeti blagodati i dobrobiti njihovog društva. Vjerujem da smo jako dobro razmotrili neka pitanja u ovom izvješću, iako još nismo zaključili kompromisne amandmane, mi ćemo i dalje kroz dijalog raditi na njima. Ono što ja sad osjećam to je zadovoljstvo i vjerujem da ćemo polako ići ka zaključivanju kompromisnih amandmana. I na posljedku želim reći da, evo sad ću, sad ću završiti, budite sigurni u to predsjedavajući, kada govorimo o Venezueli. Moramo konstatirati zabrinutost e, ovog odbora na vrlo jasan način s obzirom da je došlo do pogoršanja na području demokracije, e, ljudskih prava te socioekonomskih pitanja. Također, ono što želimo, a to je da se oslobode politički zatvorenici i da se e, osigura sloboda medija i e, izražavanja. Dakle, to su jako bitne misli i smatram da to treba biti ugrađeno u e, ovo izvješće. Kada govorimo o Kubi, e, mi ćemo sutra glasovati i o tom izvješću, a već smo dosta raspravljali o tome. Evo, čini se da je to sada dovoljno. Evo, predsjedatelj prekida govornika. E, mi ćemo izvjestitelju poslati još naše konačne zabilješke. Moramo ubrzati zato što u četiri nam dolazi jako važan gost. Dakle, zaista, evo imali ste gotovo četiri minute, molim vas da pazite na vrijeme. Evo, samo kratko. Što se tiče Javijerovog Javierovog rada, možemo reći da je on vrlo pozitivan i njegov stav je jednako otvoren i dobar kao i e, njegov e, stav i želimo samo nastaviti tim putem. Zahvaljujem na što si bio kratak. Evo sad je riječ na meni. Ja želim citati Haviju Lopezu zato što smatram da je napravio odličan posao jer je pokušao ovdje hvatati sve žive, a mi smo ti koji smo eto bili maksimalno raspoloživi koliko god smo to mogli, no naravno da je došlo do određenih disbalansa i da smo morali promijeniti neke naše zahtjeve kako bismo ishodili ove kompromisne amandmane. E, dakle, riječ je o tome da je jako teško e, izbalansirati sve što se želi ugraditi u tekst. A sada dajem riječ gospodinu Raku, izvolite. Ne? Dobro. Onda gospodin frank izvolite, vi imate riječ. Zahvaljujem. Evo ja bih samo kratko htio reći da zahvaljujem na raspoloživosti e, našeg izvjestitelja. On je zaista e, onako dosta e, konstruktivno djelovao kada govorimo o toj strateški važnoj regiji. E, možemo reći da je on bio vrlo otvoren prema mojim amandmanima i vjerujem da je naglasio važnost strateškog pitanja e, između odnosa Europske unije i, Latinske Amerike te Meksika s druge strane. Jako je bitno da naglasimo koliko su bitni rokovi za zaključenje pregovora između Europske unije i Mercosura te sporazum o pridruživanju između Europske unije i Čilea. Kada govorimo o e, prihvaćanju tog novog konsenzusa za razvoj Europske komisije mislimo da se i oko toga moramo složiti i postići široki konsenzus. I zato želim još jednom zahvaliti i izvjetelju što je uzeo u obzir moje amandmane i mislim da ovo izvješće ide u dobrom smjeru. I kao što je rekao izvjetelju Sijeni iz mog kluba zastupnika, mi ćemo, mislimo da ćemo dobiti veliku podršku u parlamentu. U redu, a sada dajem riječ gospodinu Miljamonu. Evo, samo morate uključiti mikrofon. E, zahvaljujem na e, tom otvorenom duhu gospodina Lopesa i na tome što je e, radio na amandmanima i drugih zastupnika, ne samo njegovi su izvjestitelja. Znači, mi smo osobe koje na neki način nisu toliko izbliza radili na izradi ovog izvješća. Vjerujem da ovo izvješće bi trebalo naglasiti ono što je već rekao gospodin Luis de Grandes. Evropska unija i Latinska Amerika bi trebali biti prirodni saveznici zbog mnogih veza, vrijednosti, povijesti, načela koja su nam zajednička. I mm, kada su svi već spominjali svoje amandmane, ja ću govoriti o svojima jer njih najbolje poznajem. Ja bih zamolio gospodina izvjestitelja Havija e, Lopesa e, Dakle, da uzme u obzir moj amandman e, broj, da uzme u obzir da ćemo izmisliti amandman broj 145. Izvjestitelju Havi Lopes, evo možete još imati 3-4 minute budući da se više nitko nije javio za riječ. Zahvaljujem predsjedatelju. Zahvaljujem vam na komentarima kako kolega zastupnika, tako i izvjestitelja u sjeni. Ti amandmani e, zapravo ukazuju na taj konstruktivni duh koji smo uspjeli održati na raspravama i dijalozima u proteklih nekoliko tjedana. Dodat ću još nekoliko elemenata. Kao što je Luis de Grandes e, već do sada rekao, ovo izvješće po pokušava pokazati koliko su zajedničke, važne naše zajedničke vrijednosti, naši zajednički programi, što nije isto što i zajedničke vrijednosti, odnosno koje su to teme u međunarodnom aspektu na kojima trebamo nastaviti raditi. A kada govorimo o zajedničkim instrumentima, mislimo da i njima raspolažemo kako bismo mogli ojačati našu vezu i u budućnosti. Latinska Amerika i Evropska unija su bez sumnje dobri prijatelji. Mi smo dobri prijatelji, a ono što je još potrebno napraviti, a to je da postanemo i veći saveznici na međunarodnom planu. To su dvije različite stvari i zato e, smo evo, ovdje komentirali neke od amandmana, ali kao prvi, e, prvi znači cilj je ojačati našu e, stratešku povezanost, raditi zajednički na izazovima kao što su klimatske promjene, da branimo vladavinu prava, e, ljudska prava, demokraciju, također da poštujemo tu međunarodnu agendu, međunarodni plan oko kojeg se slažemo i koji danas treba kao podršku vrlo snažne saveze i vrlo snažan glas i poruku u okviru međunarodnih organizacija kao što su Ujedinjeni narodi, kao što, e, su, kao što je i Mercosur, kao što je zajednica latinoameričkih zemalja i tako dalje. Dakle, mi smo zapravo e, od uvijek vrlo snažni saveznici i prijatelji i sada zajednički, možda više nego ikad prije, možemo braniti tu našu vezu. Još jedan od važnih elemenata je jako bitan kada govorimo o gospodarskom razvoju, a to je kvaliteta naših institucija i zato što je bitno, i zato je bitno osigurati stabilnost institucija i dobro upravljanje. E, na obje strane imamo drugačiji karakter institucija, znači drugačije su u Europskoj uniji, drugačije su u Latinskoj Americi, ali e, dijelimo istu narav, a to je nužnost da osiguramo e, institucionalnu izvjesnost kako bismo mogli biti važni akteri na svjetskoj razini. Htio bih još jednom prokomentirati i zahvaliti na doprinosu zastupnika Salafranke i njegove ekspertize, budući da je on već ranije radio na izvješćima o Latinskoj Americi, te i tekako dobro poznaje to područje. A njegova namjera je bila poboljšati ovo izvješće. I također e, želim zahvaliti na komentarima i nekim amandmanima koji su možda više ideološke prirode, ipak neke druge koji su više konkretne prirode. Mi ćemo pokušati sve to ugraditi e, u tekst kako bismo dobili veliki konsenzus e, unutar parlamenta i kako bismo se nadovezali na neka prethodna pitanja izvješća koja su proizašla iz ovog Europskog parlamenta. E, također želim na taj način učvrstiti stajalište Europskog parlamenta spram odnose između Europske unije i Latinske Amerike. Znam da postoje neka pitanja koja je teško razriješiti, ali je riječ o tome da E, kada ćemo razrađivati neka konkretna pitanja sa specifičnim zemljama, moramo e, ukazivati na konkretne elemente e, kroz e, drugačije izvješća kao što smo ih imali u prošlosti i kao što ćemo imati u budućnosti, kao recimo ono e, o Kubi o kojem ćemo glasovati sutra. Želim zahvaliti i izvjestiteljima u Sjeni na njihovom radu. Oni su svojim doprinosom poboljšali i upotpunili ovaj tekst i vjerujem da ćemo naići na veliki konsenzus koji će potaknuti i druge institucije po pitanju vanjske politike Europske unije spram Latinske Amerike. Puno hvala gospodin Havi Lopez. Podsjetit ću vas da imamo glasovanje u okviru odbora za vanjske poslove e, znači 29. E, e, lipnja i nakon toga ćemo imati na plenarnoj u srpnju zajedničko glasovanje, a sada ćemo ugostiti predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Vamos a... Sada ćemo nastaviti sa e, sastankom i sa sljedećom točkom dnevnog reda. Htio bih poželjeti dobrodošlicu e, gospodinu Zviziću koji je predsjedatelj Vijeća ministara e, Bosne i Hercegovine. E, uz njega su ovdje veleposlanica Lidija Topić i direktor europskih integracija gospodin Edin Dilberović. Također želim toplu dobrodošlicu e, zastupnicima i zastupnicama iz Bosne i Hercegovine koji su danas e, e, prisutni ovdje na seminaru za zakonodavni ciklus koji je organizirao Europski parlament i koji se održava danas i sutra. Ova rasprava je nastavak prethodne rasprave koju smo imali sa ministrom vanjskih poslova u aprilu, gospodinom Igorom Črnadakom. E, imali smo, znači imamo sada manje od e, mjeseca do e, samita u Trstu koji će biti posvećen produbljenju gospodarskih i trans i prometnih veza na Zapadnom Balkanu. Izvolite imate riječ. Uvaženi zastupnici, poštovane dame. Cijenjeni zastupnici, dame i gospodo, za mene je čast i zadovoljstvo biti ovdje s vama i govoriti nešto o temi europskih integracija sa Bosnom i Hercegovinom. Članstvo u Europskoj uniji za nas ostaju i dalje jedan od najvažnijih političkih prioriteta. I zato želim e, istaknuti, naglasiti da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine E, posvećeno implementaciji aktivnosti koje će dovesti e, Bosnu i Hercegovinu do europskih demokrata do europskih integracija. Mi smatramo da je to postupak demokratizacije koji može unaprijediti vrlo važne unutrašnje reforme e, na dobrobit svih naroda i naših građana Bosne i Hercegovine. I zato mogu reći da sam ponosan što su europske institucije prepoznale važnost Bosne i Hercegovine Hercegovine i stratešku važnost i to su istaknuli u izvještaju za tu zemlju za 2016. godinu. Također je i Bosna i Hercegovina prepoznala posvećenost Unije i njezinih institucija, a posebice Europskog parlamenta i podršku na putu e, Bosne i Hercegovine te čitavog zapadnog Balkana. U Briselu je održan krajem prošlog mjeseca sastanak sa visokom predstavnicom za vanjske poslove Federikom Mogherini gdje smo dobili pozitivan odgovor po pitanju naše perspektive e, u europskim integracijama. Taj zaključak je potvrđen i u okviru Europskog vijeća, njega je potvrdio gospodin Han i također je potvrđen u okviru e, sastanka e, koji je održan u trećem mjesecu 2017. godine. 2016. godina je do sada bila e, E, najuspješnija godina kada govorimo o samom procesu integracije e, Bosne i Hercegovine. Mi smo predali našu dokumentaciju za pristupanje u Bosnu u Europsku uniju. Nakon toga smo E, nakon toga smo, taj zahtjev je bio uvažen, e, zatraženo je mišljenje od Europske komisije, a mi smo u prosincu prošle e, godine nakon posjeta povjerenika Hana dobili i upitnik Europske komisije. Kao što vidite prema svim pokazateljima 2016. godina je bila najuspješnija godina za našu državu. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je ključni pokretač samog postupka europskih integracija i vijeće ministara je u samo dvije godine uspjelo realizirati sve obveze na koje se čekalo punih sedam godina. I zato vas sada posjećam da ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Bosne i Hercegovine da je bio potpisan 2008. godine. To je bilo razdoblje u kojem je Bosna i Hercegovina e, zajedno sa drugim zemljama na Zapadnom Balkanu e, koračala e, paralelno, ali nakon toga je uslijedio čitav niz političkih blokada. Mi smo te blokade prekinuli, uspjeli smo ostvariti određeni napredak i vratili smo Bosnu na put europske integracije. I zato nam je ova godina, protekla godina bila iznimno važna. To je najuspješnija godina u smislu odnosa između Bosne i Hercegovine i Europe od početka samih, e, samog postupka europskih e, integracija. Mi smo e, u okviru vijeća ministara i ove godine nastavili raditi jednako intenzivno u tom smjeru, zato što smo znali da će nam ova godina dovesti najveće, najviše izazova kada govorimo i o političkom, ali i o administrativnom aspektu i svi ovi izazovi s kojima se suočavamo i na čijem rješavanju do sad smo radili s uspjehom ja vam želim reći da je ambicija Bosne i Hercegovine kao države u potpunosti jednaka kao i u prošlosti, a to je E, konačni cilj da do e, kraja prvog e, tromjesečja iduće godine dobijemo status zemlje kandidata za punopravno članstvo u Europskoj uniji. To je jako ambiciozan cilj, ali smatramo da je dostižan i on se temelji na stvarnim pretpostavkama s obzirom na iskustva kroz koja su prošle naše zemlje, susjedne zemlje u našoj regiji. Jasno nam je da se moramo pravodobno i profesionalno pripremiti kada govorimo o upitniku Europske komisije i također moramo osigurati potpunu funkcionalnost mehanizma koordinacije. Upravo zbog toga želim naglasiti da smo e, e, osnovali tijela potrebna za provođenje mehanizma koordinacije i da smo zadovoljili postupovne, e, postupovne aspekte te obavili sve potrebne pripreme kako bismo odgovorili na pitanja iz upitnika Europske komisije. Prvu fazu smo uspješno priveli kraju i to e, u okviru ustavno e, nadležnih tijela za Bosnu i Hercegovinu. I također smo e, oformili sustav za E, podršku sporazumu o pridruživanju Europskoj uniji koji nam je dostavio 20.000 stranica prijedloga na 3242 pitanja iz upitnika koje je Europska komisija poslala Bosni i Hercegovini. Ta prva faza je okončena, a sada nam slijedi druga faza u kojoj ćemo raditi u okviru radnih e, skupina e, koje smo osnovali kroz mehanizam koordinacije. Mi unutar tih radnih skupina želimo na stručan e, način razraditi sva ova pitanja te na kraju pokrenuti postupak prevođenja koji će se sastojati od dokumentacije E, koja koja je sadržana na 25 tisuća stranica. Naravno, to će iziskivati određeno vremensko razdoblje, ali mi vjerujemo da ćemo e, taj postupak uspjeti završiti u nekoliko mjeseci. Namjera naših institucija je fokusirati se na kakvoću odgovora, a ne samo na brzinu dostavljanja materijala. I to je u svakom slučaju u skladu sa sugestijama e, koje smo dobili od Europske komisije. Mi očekujemo da će Bosna i Hercegovina uspjeti zaključiti ovaj postupak u e, idućih nekoliko mjeseci i nadamo se da ćemo u prvom tromjesečju iduće godine nakon pravodobno dostavljenih i profesionalno pripremljenih odgovora dobiti status e, zemlje kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Bosna i Hercegovina je u potpunosti posvećena provedbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te želi zadovoljiti sve uvjete i zahtjeve iz tog sporazuma. Mi smo održali sve planirane sastanke e, pod odbora kao i odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji se održao u Sarajevu krajem prošlog mjeseca a vjerujemo da će e, se sastanak e, naše radne skupine za sporazum o stabilizaciji i pridruživanju održati idući početkom idućeg mjeseca u Briselu. E, krajem 2015. godine u Sarajevu je održan sastanak e, po pitanju provedbe ovog sporazuma. Nama je jasno da je došlo do nekih e, zadrški po pitanju usvajanja poslovnika kako bi se uskladio rad ovog odbora. I zato jako cijenimo rad parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje koji su zadnji put u svom prijedlogu dali jedan model tog novog načina, te nove načine suradnje kako bismo mogli provesti i ovu institucionalnu verziju e, sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. E, kada sam čuo posljednje izjave članova ovog odbora, e, prema tome sam uspio zaključiti da je to pitanje koje će se u naredno vrijeme uspjeti riješiti, rekao bih u nekom razdoblju otprilike dvije godine. I zato pozivam sve zastupnike koji su prisutni na ovoj sjednici da odrade e, sve što je u njihovoj moći kako bismo mogli prijeći u sljedeću fazu suradnje između parlamentarnih odbora. E, vijeće ministara je usvojilo svoj plan djelovanja za primjenu e, e, ovog programa u okviru zajedničkog parlamentarnog odbora u 2016. godini. To je obvezujući dokument, unutar njega su sadržane mjere koje će provoditi kako nacionalne, tako i regionalne, te kantonalne institucije i tijela i također tijela distrikta Brčko. E, Bosna i Hercegovina će nastaviti raditi sa svojim e, intenzitetom na aktivnostima provedbe ovog sporazuma, što uključuje paket e, pravos, reformi u pravosuđu i institucionalnom ustroju i sve je to u skladu sa našim planom djelovanja. Od 34 mjere koje su u nadležnosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 18, ih 18 smo ih uspjeli ostvariti u potpunosti, a sedam njih pratimo E, kontinuirano pratimo. Dakle, možemo reći da i tekako ostvarujemo napredak na razini te reformske agende. E, naš iznos do sada e, po pitanju ostvarenja je 53%, a kada govorimo o godišnjoj razini, onda je stupanj ostvarenja viši od čak 80%. Kada govorimo o entitetskom nivou, e, stupanje realizacije je e, iznad 40%, a u drugom entitetu, bosansko-hercegovačkom entitetu, i je oko 50%, s obzirom na onaj broj mjera koji je planiran za svaku određenu razinu vlasti. To znači da reformska agenda kumulativno u Bosni i Hercegovini jest u provedbi e, kako je to bilo predviđeno u definiranju dinamike, a možemo reći da smo sada na nekoj razini od 50%. Ove mjere koje su provedene su rezultirale ograničavanjem javne potrošnje i također povećanjem ukupnih izdataka za plaće u e, javnoj administraciji i također poboljšanje našeg poreznog sustava. Također smo uspjeli povećati učinkovitost naših poreznih tijela i uspjeli smo prikupiti

E, provođenje mjera, mjera iz reformske agende, Bosna i Hercegovina je uspjela zadržati svoju financijsku stabilnost i svoj kreditni rating e, koji je prema e, riječima nadležnih tijela zadržao u 2017. godini svoj položaj, fiskalni položaj na međunarodnoj razini. Dakle, ono što se očekuje e, sada u Bosni i Hercegovini još veći rast. 2015. smo imali 3%, u 2016. 2,8%, a projekcije za budućnost Bosne i Hercegovine, te također projekcije koje je prije sedam dana predstavila e, Svjetska banka, e, prema tim projekcijama rast u 2017. bi trebao biti iznad 3,2%, a u 2018. čak i preko 4%. Kada govorimo o povećanju konkurentnosti e, bosansko-hercegovačkih poduzeća, raste trend izvoza i to je jedan od prirodnih pokazatelja e, da se gospodarstvo oporavlja. Izvoz je povećan za 4,8% u odnosu na 2015. godinu. Pokrivenost uvoza izvozom e, u 2016. godini je bila 58,3%, a vanjski trgovinski deficit je smanjen za 3,2%. U prvom tromjesečju 2017. godine rezultati su bili još bolji, odnosno najbolji u proteklih 20%. Izvoz je narastao 13% i prema zemljama CEFTE više od 40%, a prema zemljama Europske unije 13%. Pokrivenost uvoza izvozom je izvozila, iznosila 63%, a E, najveći dio izvoza e, e, Bosne i Hercegovine je usmjeren prema Europskoj uniji. Došlo je i do procvata drugih gospodarskih grana, a to je recimo turizam. U 2015. godini imali smo porast u broju posjeta 21,5%, a porast broja noćenja 25%. Također je e, povećan e, u narednoj godini e, broj noćenja 16%, a broj posjeta 11% na godišnjoj razini i sada danas ono što možemo vidjeti to je da taj trend prelazi čak i 25%. U nekim sektorima smo ostali vodeći e, partneri u toj regiji, kao što je recimo energetska industrija, te također neka poduzeća koja vrlo dobro funkcioniraju u, u Bosni i Hercegovini, to je ovoga automobilska industrija, prehrambena industrija, proizvodnja namještaja i tako dalje. E, također je vijeće ministara usvojilo e, program tih reformi koji obuhvaća čitav niz strukturnih reformi koje će vlasti Bosne Bosanske, e, Bosne i Hercegovine provesti kako bi se održala makrofinancijska stabilnost, ali ćemo nastaviti provoditi restriktivnu fiskalnu politiku te i dalje politiku štednje na svim razinama vlasti. Također smo lideri u proizvodnji električne energije te čitav niz drugih industrija na kojima temeljimo naš kvalitetan izvoz koji su zapravo ključni pokretač e, našeg gospodarskog rasta i povećanja izvoza. E, najveći problem Bosne i Hercegovine do sada je bio smanjio e, nezaposlenost, ali možemo reći da smo otvorili nekoliko tisuća novih radnih mjesta upravo u početku ove godine. Naš, e, u naše pozornosti su i dalje mladi ljudi i i dalje ćemo aktivno raditi na donošenju mjera za zapošljavanje mladi, mladih. Dobrosusjedski odnosi su osnova kako bi se vanjska politika Bosne i Hercegovine mogla bolje razvijati, kako bismo ostvarivali suradnju u toj regiji. Ono što se traži, a to je E, omogućavanje suradnje u toj regiji kao što je e, berlinski postupak ili sastanak balkanske šestorke. E, također želim naglasiti kako je važan susret u Sarajevu kojem sam ja bio domaćin kada smo se okupili u ožujku 2017. godine gdje su osim drugih sudionika bili prisutni italijani koji će nas ugostiti na sastanku na vrhu u Trstu. Također smo otvorili i temu daljnjeg e, jačanja regionalne suradnje, gospodarske suradnje koja će biti jedna od središnjih tema tog samita na e, o Zapadnom Balkanu koji će se održati u Trstu. Dakle, kada je riječ o pripremama za sastanak na vrhu u Trstu, moram vam reći da je e, Bosna i Hercegovina E, uspjela parafirati taj ugovor o prometnoj zajednici i također da e, je to sporazum koji za nas ima jako važnu i simboličnu e, ulogu i simbolično značenje za poboljšanje prometnog sektora u našoj regiji. Vijeće ministara će nastaviti raditi na obogaćenju te suradnje, te ćemo osigurati redovite sastanke ministri s ministrima vanjskih poslova Zapadnog Balkana kako bismo mogli raditi na realizaciji vanjskih projekata. Na sastanku na vrhu u Trstu Bosna i Hercegovina očekuje od Europske komisije da prepozna ove napore koje smo uspjeli uložiti kako bismo razradili naše strateške mjere i dokumente te kako bismo e, proveli ovu reformsku agendu kroz takozvane e, blage meke mjere. I također da ćete nam pružiti podršku za projekte koje mislimo pokrenuti u budućnosti. Među e, projektima koje smo kandidirali prošle godine E, koje su se kandidirale prošle godine nije bilo projekata iz Bosne i Hercegovine zato što nismo imali usvojenu strategiju e, u sektoru prometa. Ali Ove godine smo uložili jako puno rada na projektima vezanim uz prometnu infrastrukturu, zaštitu okoliša i zaštitu okoliša, te smo uspjeli ostvariti sve zahtjeve i uvjete koji su bili postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, a to je da se donese okvirna strategija za promet za Bosnu i Hercegovinu, te također strategija za zaštitu okoliša Bosne i Hercegovine koje će biti u skladu sa pravnom stečevinom e, Europske unije. I ostvarili smo vrlo važan i vjerodostojan napredak kada je riječ o strategiji za povezivanje. I zato, dame i gospodo, Bosna i Hercegovina očekuje da, ćemo, će tih sedam projekata koje smo kandidirali, a riječ je o infrastrukturi, e, također o zaštiti okoliša, te također e, o kulturi, s obzirom na, da, su to, da su to projekti od velike kakvoće, će i također e, da mogu stvoriti veliku dodanu vrijednost, da ćemo dobiti podršku na sastanku na vrhu u Trstu. To će biti najveći pokazatelj podrške gospodarskom rastu e, Bosne i Hercegovine te e, zapošljavanju većeg broja ljudi i stvaranju veće koristi za građanstvo Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o suradnji, Bosna i Hercegovina je uspjela ojačati svoje bilateralne veze sa zemljama u toj regiji, te nastavlja provoditi sve aktivnosti koje su vezane uz provođenje političkog dijaloga. I također će se voditi e, provođenje politike e, dobrosusjedskih odnosa. Mi smo 2015. godine imali prvu zajedničku sjednicu sa predsjednikom vlade Republike e, Srbije i potpisali smo nekoliko bilateralnih sporazuma, a u siječnju i veljači ove godine uspjeli smo ostvariti E, nekoliko uspješnih sastanika e, sa predstavnicima vlasti u Srbiji i Crnoj Gori. A 6. srpnja ćemo imati zajedničku sjednicu Vijeća ministara e, Bosne i Hercegovine te vlade Republike Hrvatske koje će se održati u Sarajevu. Evo, u skladu sa ispunjavanjem obveza i člana 15 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, sporazumi između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine te vlade Crne Gore. Mi smo uspjeli potpisati e, te mjere i sporazume koji e, su stupili na snagu u travnju ove godine. Također e, želim istaknuti još jedan važan element bilateralnih odnosa, a to je E, pitanje utvrđivanja konačnih granica s našim susjedima. Dakle, bitno je pokrenuti postupak izmjena i dopuna o graničnim, o graničnim prijelazima. Kada govorimo o granici između e, e, Republike Srbije te Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine sadrži vrlo jasne informacije o e, tome što se treba napraviti kako bi se što prije potpisao sporazum e, o granici između Bosne i Hercegovine Republike Hrvatske te Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Mi smo ovdje u epicentru na Zapadnom Balkanu. Mi smo potpisali sporazum e, sa Crnom Gorom koji je za nas stupio na snagu. To je u našem aspektu vrlo važno pitanje i zato što se nadam da će svi naši prijatelji podržati da finaliziramo napokon ovo pitanje o granicama. E, cijenjeni zastupnici, poštovane dame i gospodo, Bosna i Hercegovina je posvećena napretku na e, e, razradi vanjskih odnosa i zato pozdravljamo strategiju, globalnu strategiju Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku. I također želimo pomoći u implementaciji na način na koji to možemo i u skladu sa našim nadležnostima i sposobnostima. S obzirom da Europska unija trenutno pred sobom ima jako puno izazova, Bosna i Hercegovina je vrlo jasna u svom opredjeljenju. Mi želimo doprinijeti sigurnosti europskog kontinenta, želimo doprinijeti i jačanju e, mira te vladavine prava i demokracije u svijetu. E, smatramo da je e, bitno da se uspostavi okvir sudjelovanja za Bosnu i Hercegovinu u, zapravo aktivnostima za održavanje mira Europske unije. Također želim E, e, poslati poruku i pismo namjere o sudjelovanju e, pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u misiji obuke Europske unije u Srednjoj Afričkoj Republici. Bosna i Hercegovina je poznan ozbiljan i odlučan partner Europske unije i njeznih zemalja članica u jačanju europskog sigurnosnog prostora, svjesna vrijednosti i odgovornosti koju tako kolektivna sigurnost donosi. Zvolite da podsjetim da je upravo pod predsjedavanjem Bosne i Hercegovine odborom ministara Vijeća Europe otvoren za potpisivanje dodatni protokol Vijeća Europe o sprečavanju terorizma koji se odnosi na fenomen sudjelovanja stranih boraca na stranim ratištima, na stranim e, ratištima, a tu smo dali i dodatni pečat stupanju na snazi ovog dodatnog protokola jer je Bosna i Hercegovina bila šesta zemlja koja je predala instrument o ratifikaciji, znači potrebno broj ratifikacija za njegovo stupanje na snagu, a što će biti 1.7. ove godine. Također želim naglasiti da je Bosna i Hercegovina prva zemlja u regiji koja je usvojila izmjene kaznenog zakona koji se odnose na sankcioniranje odlaska državljana Bosne i Hercegovine na strane ratišta i također smo osvojili strategiju za borbu protiv organiziranog kriminala i strategiju za prevenciju i borbu terorizma. Želim vas informirati da u Bosni i Hercegovini... Želim vas e, informirati da u toku 2016. u Bosni i Hercegovini nije zabilježen niti jedan odlasak na strane ratišta. Tokom 2016. u Bosnu i Hercegovinu se nije, kako se govorilo, vratilo tisuće građana Bosne i Hercegovine iz Sirije, nego se vratilo 46 osoba, a od kojih je 20 je osuđeno, a ostali su pod sankcijama i kontrolom bosansko hercegovičkih institucija. A u skladu s aktualnim informacijama naših nadležnih službi, trend za prvo četiri mjeseca 2017. godine ostao je isti. Dakle, nema odlazaka građana Bosne i Hercegovine na strane U kontekstu takvih nacionalnih napora na izgradnji Nadalje e, borimo se i protiv ovih e, svoti svih sigurnosnih izazova u što želim reći. Ažurirat ćemo strategiju za borbu protiv terorizma kojom otvaramo nove mogućnosti za jačanje e, borbe protiv radikalnog terorizma i intenziviranje suradnje s drugim zemljama u borbi protiv ovog globalnog izazova. Mm, vrlo aktivno i vrlo kredibilno i Također uspješno radimo na sprečavanju i pranja novca i financiranja terorizma. To su aktivnosti koje se provodi koji se provodi u sklopu i po zahtjevima Manivala i Fatva a u sklopu zadnje, dalje izgradnje operativnih kapaciteta i unapređenja regulatornih mehanizma i mehanizama ranog identificiranja ilegalnih aktivnosti i zapljene imovine koje steče na takvim djelovanjem. Bosna i Hercegovina je u završnoj fazi realizacije akcijskog plana koji će u potpunosti ispuniti kriterije za skidanje Bosne i Hercegovine sa FATVA liste, što će se dogoditi u e, sljedećih nekoliko mjeseci i proveli smo u potpunosti akcijski plan, te smo skinuti sa svih eh, manivalovih lista. Dakle, koristim ovu priliku da podsjetim da početkom studenog prošle godine na ovom odboru upravo je pokrenuta jedna inicijativa i pitanje o pokretanju dijaloga na visokoj razini između Europske unije i Zapadnog Balkana kako bi značajno i koordinirano unaprijedili stabilnost i sigurnost eh, u cijeloj regiji te nadogradili postojeće mehanizme suradnje u regiji Zapadnog Balkana. Dame i gospodo, želim kazati... Te na posljedku želim reći da Bosna i Hercegovina izuzetno cijeni kontinuiranu podršku Europskog parlamenta na našem europskom putu i zadovoljstvo je što je grupa prijatelja Bosne i Hercegovine u Europskom parlamentu E, sada već e, obilježava prvu godišnjicu svoga rada. Zadovoljni smo onime što su do sada napravili za Bosnu i Hercegovinu. A što se tiče potpore Europskog parlamenta Bosni i Hercegovini, svjedočit ćemo u sljedećem razdoblju kada postoji mogućnost organiziranja raznih manifestacija a koje će e, fokus političkih pitanja skrenuti na neke druge važna područja u kojima Bosna i Hercegovina može se promovirati kao na primjer što je sektor kulture uzimajući u obzir veliko kulturno povijesno nasljeđe kojim Bosna i Hercegovina raspolaže kao i izuzetan značaj i vrijednost i utjecaj koji naši radnici u području kulture imaju u okviru Bosne i Hercegovine i u regionalnom i međunarodnim okvirima. U tom smislu želim samo napomenuti, za nas jedan važan projekt. Te je još jedan važan projekat koji želim spomenuti, to je E, izgradnja muzeja jednog od najvažnijih e, projekata koji je pokazao solidarnost e, najvažnijih umjetnika su suvremene umjetnosti 20. stoljeća u Europi. I na kraju još jedno pitanje koje je posljednjih mjeseci doista aktualno, to je pitanje reforme izbornog zakonodavstva. Naravno, svi u Bosni i Hercegovini svjesni potrebe reforme. Mi smo naravno apsolutno svjesni potrebne reforme izbornog zakonodavstva, ali posebno da ona treba biti provedena u svjetlu presude e, Suda za ljudska prava za predmet Sediš Finči, Pilav kao i nedavnom odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ali ipak smatramo da je važno da početna osnova za reformu izbornog zakonodavstva bude presuda Europskog suda za ljudska prava u e, dotičnim slučajevima jer bi u protivnom mogli doći u situaciju da određena predložena rješenja budu u protivnosti sa e, zaključkom suda iz Strasbora. Naime, sud u Strasboru naložio Bosni i Hercegovini da se ukine etnički ekskluzivitet e, tri konstitutivna naroda za kandidiranje za funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine u skladu time bilo kakve reforme Ustava ili izbornog zakona koje ne bi bile utemeljene na tom principu bile bi uistinu suprotivne obvezi Bosne i Hercegovine prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima i zahtjevima suda u Strasburu iz njegovih presuda u predmetu Sedić Finci. Dakle, svi smo zainteresirani za to da promjene dođu, ali tako da budu u skladu s odlukama Europskog suda za ljudska prava koji je u slučaju Bosne i Hercegovine kao i svim drugim zemljama iznad domaćeg zakonodavstva. Naravno, otvoreni smo i spremni krenuti u taj proces reforme izbornog zakonodavstva, ali ponavljam uz puno poštivanje Europske konvencije o ljudskim pravima te odluka Europskog suda za ljudska prava. Te na posljedku koristimo ovu priliku da sa ovog mjesta pozovem sve relevantne političke subjekte u Bosni i Hercegovini da udvostručimo naše napore kako bismo realizirali sve, sve uvjete koji su na Europskoj agendi Bosne i Hercegovine, da ubrzamo napore za konačnu implementaciju presude Europskog suda za ljudska prava, jer to je izuzetno važno za Bosnu i Hercegovinu koje je potpuno jasno i nedvosmisleno iskazala svoju želju da bude član obitelji europskih država, da poštuje i promiče vrijednosti na kojima se temelji Europska unija, mir, demokraciju, vladavinu prava, osnovna ljudska prava i sve druge vrijednosti politike proširenja. E, provođenje reformske agende za Bosnu i Hercegovinu, daljnja realizacija svih aktivnosti na putu europskih integracija, daljnja implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i jačanje regionalne suradnje i dalje će ostati na vrhu prioriteta rada institucija Bosne i Hercegovine. Znači potpuno opredjeljenost i odlučnost je... I također e, ističemo opredjeljenost ministara Bosne i Hercegovine na realizaciji ovih aktivnosti koji će donijeti napredak u procesu europskih integracija i pozitivne e, benefite za građane Bosne i Hercegovine, prednosti i Dakle, Građani Bosne i Hercegovine zasluženo očekuju dobivanje kandidatskog statusa. Bilo kakvih uvjeta Bez ikakvih dodatnih uvjeta nadamo se koji bi mogli dovesti do rezervi prema procesu europskih integracija. Nam date punu podršku na putu europskih integracije. Molim vas da nam i dalje dajete potporu na putu europskih integracija kako bismo dalje radili na realizaciji tog vanjsko-političkog cilja, najvažnijeg vanjsko-političkog cilja Puno hvala premijeru. Evo, htio bih sada ponovno poželjeti e, dobrodošlicu pripadni, odnosno sudionicima seminara o zakonodavnom ciklusu koje organizira Europski parlament i također srdečno su zastupnicama i zastupnicima iz Bosne i Hercegovine, iz bivše Jugoslavijske republike Makedonije, Crne Gore, također Moldove, Maroka, eh, Mijanmara, Nigerije, Perua, Tanzanije, Tunisa, Turske i Panafričkog parlamenta. Dobrodošli. Eh, sada ćemo započeti sa raspravom. Eh, ja ću dati riječ gospodinu Predi. Hvala predsjedniče. E, vrlo nam je drago što vas vidimo u našem odboru nakon godine dana. E, želim vam zahvaliti na e, vrlo konstruktivnom sastanku u Sarajevu prije desetak dana gdje smo bili ja i moj kolega Tonino Picula, socijalista i demokrata vi ste istakli e, potporu za evropske integracije. E, Bosna i Hercegovina mora napredovati. Mnogo toga ste napravili. Mm, mm, mnogo više nego u prethodnih nekoliko godina, pa vam osobno čestitam. Treba e, poticati reformiste kao što ste vi da nastave tim putem kako bi se suzbila jedna percepcija e, da je ritam reformi usporen. Mislim da ste odlučni da e, te reforme ubrzate. E, ovaj upitnik kojeg poslala Europska komisija je važan E, znam dobro da i vi kao i mi želite da Bosna i Hercegovina dobije uskoro e, status kandidata, zemlje kandidata. E, ova politika vodstva je, vrlo važna kao i suradnja i traženje kompromisa. Imao sam mogućnost da nakon što ste me primili u Sarajevu da otputujem u Banja, Luku i da prenesem tu poruku Igornu, Igoru Cornatku ministru vanjskih poslova te zemlje. E, tamo sam se sastao sa zastupnicama Skupštine i predsjednikom Dodikom. E, objasnio sam Dodiku da je on dio procesa da on ne može sam nastupati kao sugovornik, e, već mora biti aktivan u, procesu, to jest u ovoj važnoj akciji, a to su odgovori na upitnik. E, drago mi je što su ovdje kolege iz parlamenta jer e, nažalost imamo e, problem s našim kolegama parlamentarcima e, nismo imali naročito pozivam gospodina Tadića da nadiđe prepreke koji nas sprečavaju da imamo normalnu razmjenu kao s ostalim zemljama nadam se da je gospodin Tadić e, promijenio mišljenje jer je to velika prepreka i on treba e, najprije slušati e, što misle naši kolege iz Bosne i Hercegovine o tom procesu. Mi ne možemo nametnuti stvari, nećemo moći pregovarati, ali možemo im dati ovu odluku, odličnu šansu E, da e, za razmjenu mišljenja. Imam jedno pitanje za vas. E, koji bi bio idealni scenarij za upitnike, za odgovore i za mišljenje komisije? Kad biste vi željeli imati dobar ogovor kako bi vaša zemlja postala zemlja kandidat za integraciju? Puno hvala, gospodin Picula. Hvala gospodine predsjedavajući. E, doista i ja se radujem što smo danas ovdje ugostili gospodina Denisa Zvizdića, a još mi je više drago što je između e, ova dva susreta prošlo jedva tjedan dana tako da evo možemo i u europskom parlamentu kao i nedavno u sarajevu e, kada sam ga posjetio zajedno sa izvjestiteljem gospodinom predom nastaviti zapravo naš dijalog i prije svega želio bih čestitati gospodine predsjedniče zato što ste evo danas e, predstavili dobre pokazatelje o radu e, vaše vlade što je zapravo po meni samo dokaz da se u bosni i hercegovini može dobro raditi da se može i napredovati i da se mogu i rješavati problemi usprkos dosta složenim institucionalnim i političkim okolnostima koje vrlo često ne idu na ruku onima koji bi htjeli ubrzati put Bosne i Hercegovine kako u samoj zemlji tako i u europskim institucijama, a osobito u Europskom parlamentu jer ovdje ste se sigurno uvjerili djeluju prije svega prijatelji Bosne i Hercegovine koji bi željeli pomoći da se nadvladaju e, problemi kako unutarnjeg karaktera tako svakako i da se potiču i e, različiti faktori u samoj europskoj uniji da imaju više razumijevanja za europske ambicije bosne i hercegovine. međutim i sami ste svjesni da je dinamika koju smo imali u. dvije tisuće petnaest i. dvije tisuće godini donekle usporena u prvoj polovici. dvije tisuće sedamnaest ja bih zapravo na stranu unutrašnjih stranačko političkih odnosa htio pitati o dvjema stvarama za kojima mislim da su relevantne za uspjeh e, reformi e, za koje se zalažete u, u, u bosni i hercegovini. prije svega riječ je o jednom fenomenu koji već duže vremena pogađa veliki broj država od baltika do balkana svaku naravno na svoj način međutim brojke su neumoljive. E, riječ je o iseljavanju najproduktivnijeg sloja stanovništva e, taj proces ima vrlo ozbiljne ekonomske demografske socijalne pa i političke posljedice napominjem da je od one thousand nine hundred godine s tog prostora na prostor zapadne i sjeverne europe otišlo twenty three milijuna ljudi e, moje pitanje je da li vi raspolažete informacijama koje bi mogle biti osobito relevantne za postratnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Da li e, kao predsjednik vlade da li imate u vidu neke mjere koje eventualno mogu ili usporiti ili na neki način donekle zaustaviti možda iseljavanje mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine jer ne znam na koga se mogu osloniti političke, gospodarske i sve druge reforme ukoliko oni koji ih trebaju provoditi i odu. I moje drugo pitanje tiče se kvalitete socijalnog dijaloga u Bosni i Hercegovini. Svaka uspješna i odgovorna reformska politika nastoji obuhvatiti e, socijalne partnere kako bi pravednije bili raspodijeljeni neizbježni tereti reformi možete li nam ovdje prezentirati na koji način se vodi socijalni dijalog odnosno kako ga vaša vlada vodi i na kraju ja vam se želim ovdje i javno e, zahvaliti i prije svega na ovom pozivu i podršci kako bi nakon gotovo dvije godine e, bio blokiran postupak konstituiranja zajedničkog parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje jer bosna i hercegovina nažalost ovog trenutka je jedina zemlja od svih u postupku pristupanja koja nema formiran taj parlamentarni nadzor nad pregovorima. Hvala lijepo. gracias. Eh, ruedo... Puno hvala. Molim vas da budete što kraći kako bi predsjednik vlade mogao i odgovoriti. A sada gospodin Radoš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, želim vas, vas pozdraviti gospodine predsjedniče Vijeća ministara, želim pozdraviti članove e, parlamenta Bosne i Hercegovine, veleposlanicu koja je ovdje nazočna E, i drago mi je da ste u vašem izvješću e, govorili o napredcima koje je Bosna i Hercegovina učinila proteklih mjeseci, pogotovo ovim naprecima u pogledu financijske konsolidacije i, i, i financijskih e, pitanja, prikupljanja poreza i tako dalje. No, naravno, puno još toga ima učiniti. Podatak koji ste iznijeli da je samo 58% uvoz pokriven izvozom govori o tome da je Bosna i Hercegovina uvozno visoko ovisna zemlja što govori zapravo o maloj proizvodnji i to je pitanje koje se svako treba, treba rješavati. Ono što bih vam ja želio postaviti kao pitanje tiče se odgovora na upitnik koji je Europska unija dostavila Bosni i Hercegovini. Naime, prilikom odgovora na ta pitanja očito je nužna koordinacija e, struktura vlasti na razini e, države, na razini entiteta. To znači da bi i koordinacijski mehanizam koji ste usvojili, ako je jedan od najkompliciranijih koordinacijskih mehanizama koje je jedna zemlja uopće imala na pristupanju, u fazi pristupanja u Europskoj uniji, da li u, postupku iznalaženja odgovora na pitanja kao zajedničko odgovor Bosne i Hercegovine, a ne pojedinih njenih dijelova koristite e, koordinacijski mehanizam i kako taj koordinacijski mehanizam ukoliko ga koristite funkcionira. On je bio jedan od važnih uvjeta e, za nastavak e, pozitivnih odnosa Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji, ali on zapravo govori o tome u kojoj mjeri je zapravo Bosna i Hercegovina sposobna funkcionirati jer to je način kako se donoše odluke, ne samo u pogledu ovih pitanja, nego i inače. Zanima kako funkcionira taj koordinacijski mehanizam i koje su perspektive njegovog funkcioniranja u drugim fazama pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Hvala lijepa. Eh, hvala, eh, gospođi Fajon. Lijepa predsjedujući, Zahvaljujem predsjedniče. Prije svega pozdravljam vas e, u Europskom parlamentu. Nabrojali ste neke vrlo impresivne i vrlo e, ambiciozne korake Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji. Moram reći da imate našu punu potporu, nas kolega iz Europskog parlamenta, e, iskreno. E, prije svega ono što je spomenuo gospodin Preda. Doista se veselim što ćemo imati sudjelovanje posebice parlamentarica što je prije moguće. Znači, posebice mi se nekad čini da postoji recimo neka nedostatak e, transparentnosti u pregovaračkom procesu na strani Bosne i Hercegovine koji govori o tome koliko je u procesu uključen sam parlament, e, javnost, akademska zajednica, mediji i kad sam već kod transparentnosti medija, prije određenog vremena od kolega iz Europskog parlamenta poslali smo vam pisma na institucije, na predsjedništvo, također i na parlament, s poticajem o tome kako riješiti pitanje televizije Bosne i Hercegovine, BHT, nedavno održana međunarodna konferencija u Sarajevu, mislim da ste na njoj sudjelovali i poruka svih nas bila je da je e, neprihvatljiv raspad BHT HR, to je zapravo nemoguće, e, to nije prihvatljivo da se ta televizija javna raspadne i još nismo dobili odgovor vaš, od vas e, dakle još očekujemo odgovor što ćete vi sa vaše strane učiniti, e, eventualno financijska pomoć ili tako, ali prije svega dijagnoza problema i kako pomoći televiziji kao takve, Mislim da je to posebice važno u samom procesu europskih reformi. Dakle, to je moje konkretno pitanje, a svakako što se tiče borbe protiv e, terorizma i radikalizacije, e, dali ste zanimljive informacije, pa me zanima kako se radi također u redu s drugim državi u regiji? To je naime varnostno i sigurnosno pitanje i rizik. E, uvijek postoje određeni straha. Znači koliko tu postoji sudjelovanja razmjene informacija i podataka i što je još moguće očekivati od strane Bosne i Hercegovine u borbi protiv radikalizacije. Zahvaljujem. Puno hvala. Evo imate riječ, izvolite. Hvala najljepša svima. Najljepša hvala svim poštovanim zastupnicima koji su mi postavili pitanja. U prvom redu bih htio zahvaliti na čestitkama koje ste nam uputili i na činjenici da su naši napori prepoznati napori koje je učinila eh, bih eh, prema evropskim integracijama, jačanje eh, demokracije u posljednje dvije godine. Mogu s ponosom reći da smo se vratili na onaj put koji će Bosnu i Hercegovinu dovesti u članstvu u Europskoj uniji. Otvorili smo sve e, ekonomske procese, regionalnu suradnju, naročito s našim prvim susjedima. E, govorit ću redom e, kako su mi pitanja postavljena. Što se tiče pitanja poštovanog zastupnika i mog dragog prijatelja gospodina Prede u vezi s idealnim scenarijem za upitnik to je s dinamikom samog upitnika. S obzirom e, da po zadnjim e, informacijama koje bih vam želio dati, institucije Republike Srpske su krenule s dostavljanjem odgovora u informacijski sustav Bosne i Hercegovine. Bez razloga smo tu izgubili gotovo četiri mjeseca. To će završiti stvaranje jedinstvenih odgovora u ime Bosne i Hercegovine u narednih nekoliko mjeseci. Za nas bi bilo važno da za Bosnu i Hercegovinu ne budu postavljena dodatna pitanja, nego da se krene odmah u procjenu kvalitete samih odgovora i da na početku najdalje u prvoj četvrtini e, ove godine sljedeće godine dobije pozitivno mišljenje e, kako bi Bosna i Hercegovina dobila kandidatski status. Ponovit ću još jednom. Mi smo opredjeljeni za evropske integracije. Evropska unija nema alternativu za Bosnu i Hercegovinu. To je jedini put kojim ide Bosna i Hercegovina. S obzirom na provedbu svih reformi koje su zaista bile i teške i bolne i onih koje ćemo provesti u sljedećem razdoblju, Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status. Zaslužujemo da se prekine dugogodišnja blokada. Ujedno vas podsjećam da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisana prije skoro 8 ili 9 godina. Osim Hrvatski smo u to vrijeme mi prednjačili Bosna i Hercegovina je prednjačila na tom putu u regiji Zapadnog Balkana. Mi ne želimo da ostati u daljnjim blokadama. E, progresivno i ubrzano želimo realizirati obveze prema Europskoj uniji. E, mi e, želim se još jednom osvrnuti na neodhodnost i važnost, bitnost trenutnog dogovora sa posl o poslovniku zajedničkog parlamentarnog odbora e, upravo gledam e, uvaženog kolegu gospodina Tadića i ako mogu ispravno interpretirati njegovu izjavu od prije par dana rekao je da je posljednji prijedlog izrađen od parlamentarnog odbora i gospodina Picule za njega prehvatljiv to otvara mogućnost da se to, to pitanje poslije dvije godine konačno riješi. To evo sugeriram s ovog e, mjesta. Gospodin Tadić klima glavom, pokazuje da je to prihvatljivo. Odlično. E, što se tiče pitanja e, uvaženog zastupnika Picule, iseljavanje mladih je ključni problem e, Bosne i Hercegovine i ne samo nas. Mladi iseljavaju iz mnogo razvijenih članica Europske unije. Iseljavanje mladih sa područja Zapadnog Balkana je ogroman problem. Mi se usredotočujemo na to pitanje. E, svi investicioni programi u sebi sadrže e, suradnju s malim i srednjim poduzećima, stvaranje novih radnih mjesta, e, a fokus je na pitanju mladih ljudi. E, na to pitanje moramo odgovarati pravovremeno. Imamo dva ključna projekta stalno otvaranje novih radnih mjesta. U posljednjih 20 mjeseci, mjeseci je otvoreno nekoliko desetina tisuća radnih mjesta. Uposleno je mnogo mladih ljudi. Temeljna reforma obrazovnog sustava u Bosni i Hercegovini je također ključna, ona će krenuti brzo E, znanje i vještina koje dajemo mladim ljudima moraju biti prilagođeni potrebama e, gospodarstva. Mm, mm, mm, mi e, socijalno partnerstvo se realizira kroz ekonomsko-socijalna vijeća na nivou vlada entiteta. Tu se dogovaraju smjernice za izradu najvažnijih zakonskih rješenja i usklađivanja zakona kako bi u tom smislu socijalni partneri, a naročito radnici, bili potpuno zaštićeni. Njihova prava, prava na rad i e, prava na sve druge uvjete koje moraju imati. Ono što je važno i s tim se svi slažemo i na tome ćemo inzistirati da sindikati, to jest oni koji predstavljaju radnike u sektorima i općenito i dalje očuvaju e, razinu svoje nezavisnosti e, e, ukupne i političke jer će samo na takav način biti u potpunosti autohtoni, originalni na adekvatan način moći predstavljati i štititi interese radnika u Bosni i Hercegovini. Što se tiče pitanja e, e, zastupnika Radoša, e, koordinacija je predviđena na svih ustav nadležnih institucija u Bihu. Najbolji primjer za to jeste da smo u skladu s mehanizmom koordinacije E, formirali 33 radne skupine sa gotovo 1500 e, članova iz svih nadležnih ustanova u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući i njihovi zamjenici dolaze s razina svih nadležnih institucija E, Bosne i Hercegovine i entiteta, tamo gdje su nadležni kantoni dolaze i s razina kantona. Tako da imamo potpunu koordinaciju u izradi e, odgovora će svi sudjelovati, a odgovore ćemo prezentirati pravo faktičko stanje političkog i pravnog sustava u Bosni i Hercegovini. E, uvažena zastupnica Fajon je pitala nešto o e, sustavu e, RTV-a, javnih usluga u Bosni i Hercegovine. Što se tiče vješća ministara Bosne i Hercegovine, javne usluge, uključujući i RTV, moraju ostati profesionalni i u prvom redu financijski nezavisni kako bi prezentirali objektivno informacije građanima Bosne i Hercegovine o radu vlasti u Bosni i Hercegovini na svim razinama. Vijeće ministara je u nekoliko navrata financijski značajno pomoglo javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine kako bi održali e, kapacitet svog međunarodnog članstva, a sada očekujemo da će e, pokrenuti prijedlozi zakona koji bi trebao trajno riješiti pitanje RTV sustava. To je pokrenuto na nivou parlamenta Bosne i Hercegovine, da će se to vratiti u proceduru uskoro i biti usvojen uskoro. Što se tiče suradnje sa regijom i međunarodnim institucijama u borbi protiv terorizma i ekstremizma, mi smo potpisali sporazum s Europolom, e, to više nije u blokadi, pa imamo vrlo dobru suradnju s nadležnim obavještajnim i poli, m, policijskim drugim službama u susjednim zemljama s Europolom, zemljama u široj regiji svim zemljama u svijetu, SAD-om, Evropskom unijom i tako dalje. Terorizam je globalna prijetnja i opasnost, te nitko ne može biti od nje potpuno zaštićen. Možemo međutim preventivno djelovati. Mi smo usredotočeni na suradnju, nemamo odlazak na strana ratišta u zadnjih godinu i pol nismo imali ni jedan incident u Bihu koji bi se mogao karakterizirati kao terorizam ili nacionalna netrpeljivost. Mm, e, sve vjerske zajednice su u to uključene, osim državnih institucija, u borbi protiv svih oblika ekstremizma i radikalizacije do sada i kažem zato hvala Bogu, u zadnjih godinu i pol dana se uspješno borimo, rješavamo taj problem, problem. Nadamo se da će Bosna i Hercegovina i dalje ostati zaštićena od svih akata terorizma i nasilja, jer to je za našu budućnost, za postupke pomirenja E, vrlo važno. Hvala vam na strpljenju. Još jednom ponavlja e, našu opredjeljenost za evropske integracije Bosne i Hercegovine, za naš danji ekonomski rast, stvaranje radnih mjesta, e, jačanje vladavne prava, jačanje suradnje sa susjedima, međuzemno razumijevanje Hvala vam što ste kao zastupnici Europskog parlamenta e, postigli i učinili za Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da ćemo i dalje biti istinski partneri na našem putu ka integraciji s Europskom unijom. Puno hvala. želim vam jako puno sreće u budućnosti i hvala još jednom. <clears throat> Bueno, continuamos. Molim vas, tišina, nastavljamo s radom. Hvala. Prelazimo na sljedeću točku reda, a to su politički odnosi Evropske unije sa Savezom država Jugoistočne Azije. Dakle, ovo je sada drugo čitanje ovog izvješća na vlastitu inicijativu o političkim odnosima između ASEAN-a i Europske unije. E, rok za podnošenje amandmana bio je 3.5. do 12 sati, 62 amandmana je podneseno, a e, uspjelo se napraviti 15 kompromisnih e, amandmana koje je predložio izvjestitelj Beauty Koffer i sada mu dajem riječ. Thank you, Hvala lijepa predsjedniče. Vi ste spomenuli već da smo uspjeli se složiti o 15 kompromisnih amandmana. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni za ono što smatram vrlo konstruktivnim i kooperativnim radom koji smo imali. Htio bih također izraziti zahvalnost EAS-u koji je također podržao naš rad. Želim e, reći sljedeće, dvije primjedbe. Kompromisni amandman broj šest, e, stavku šest, Pogreškom Žao, sam, žao mi je što to moram reći, to je bila moja greža, greška. E, e, jezik je ispušten iz nacrta kompromisnog amandmana o kojem smo se složili e, na sastanku izvjestitelja u Sjeni. informirat ću sve danas da ću predložiti usmeni amandman sutra da se to sredi jedna rečenica koju ću predložiti kao dodatak e, u obliku usmjenog amandmana na kraju amandmana e, šest, je sljedeće. Podcrtava interes Evropske unije u promicanju angažmana regije u sve e, procese ASEANA to bi bilo žalosno da ne izrazimo tu intenciju da budemo aktivni sudionik u procesima ASEANA. I to nije kontroverzno uopće. O, e, ispričavam se zbog problema. Drugo se tiče e, stavka 10 e, nacrta izvještaja koji predlaže slaveći e, godišnjicu EU ASEAN inicijative za e, razmjenu, program razmjene mladih vođa. E, predlažemo predsjedništvo ASEANA 2018. Obavješten, obavijestio me glavni tajnik EASA da su spremni da to podrže partnerskim uh, instrumenta ako se to prihvati, što je vrlo dobro i korisno. Hvala, a sada dajem riječ gospodinu Tanoku. Nisam tražio riječ, ali sam sretan što ste mogu nešto reći. Odličan izvještaj, e, zahvala sam za njega. Mnogo ljudi e, uspoređuju ASEAN sa Evropskom unijom, to je preuranjeno. To su vrlo različite zemlje koje su, se, koje su u ASEANu, imaju razne e, sustave vlade, kulture i tako dalje nadamo se naravno da će to u budućnosti postati jedan jedinstveni trgovinski blok s kojim Evropska unija može e, razviti odnose. Međutim, oni još nisu sklopili ni Carinsku uniju pa će, to neće biti tako skoro. mi potičemo zemlje Asajana da bolje surađuju i da se bolje integriraju trgovinski E, na gospodarskom području kao i u političkoj suradnji. Kao viziju budućnosti e, preporučam ovaj e, izvještaj, čestitam gospodinu Bitikoferu. Sve kompromisne amandmane ćemo podržati osim jednog. Gospodin Helmut Šolc ima riječ, izvolite. I, ja bi se zahvalio izvjestitelju e, za nacrt izvještaja i za suradnju na kompromisnim prijedlozima. Vidim tu niz amandmana mm, i prijedloga za obogaćenje e, izvještaja. E, to je naš klub uzeo u obzir mm, bilo bi dobro da se još e, hrabrije e, prihvatilo amandmane koji e, potiču dijalog sa civilnim društvom i sudjelovanje civilnog društva. A sutra kod glasanja ćemo vidjeti pozicioniranje E, vanjskopolitičnih odnosa i trgovinskoj suradnji sa ASEANom. Gospodin Lokšmir, ili ima riječ? oprostite. Mislim da je to dobar izvještaj. Mm, imamo mnogo kompromisa. Kompromis devet je e, o ljudskim pravima je uključen. Vidim da je ovdje e, gospodin Busini iz EAS-a. Tu ima zahtjev e, e, e, pozdravljamo dijalog o ljudskim pravima u listopadu 2015. Nadamo se da ćemo imati i dalji takav dijalog. Slažem se, bilo bi korisno da čujemo od EAS-a kad planiraju takav sljedeći politički dijalog da li prilikom 40. godišnjice ASEANA. Bila bi to dobra prilika. Mm, mm, da li bi gospodin Pusini iz EAS-a mogao odgovoriti na ovo pitanje? Hvala. Nema problema. Hvala lijepa. E, vrlo ću rado odgovoriti na ovo pitanje. Pokušali smo nekoliko puta, uključujući prošle godine, kad je Laos predsjedavao ASEANom, da imamo follow-up izdanje ovog dijaloga o ljudskim pravima. Ali se to pokazalo nemogućim, nažalost, zbog niza razloga. E, zatražili smo stoga od e, predsjedništva Filipina ASEANom E, da se to dogodi. Radimo konkretno na organiziranju drugog izdanja e, političkog dijaloga s ASEANom e, o to će se dogoditi krajem ove godine. Mm, dogovaramo se o datumu i programu. Nadeći ćemo potencijalne teškoće uvijek smo jasno rekli našim prijateljima iz ASEANA jeste da ovaj e, dijalog koji smo organizirali u Briselu 2015. neće biti jedinstvena prilika e, izgoda, već da to moramo redovito raditi. Konkretno dogovaramo organizaciju drugog izdanja tog dijaloga Nadam se da će to uskoro biti potvrđeno. Hvala lijepa. Puno hvala. Evo, s ovime zaključujemo ovu točku dnevnog reda. Sutra je glasovanje u okviru odbora, a u srpnju glasovanje na plenarnoj sjednici. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda. A, tražili ste riječ? Tražili ste riječ za ovu točku dnevnog reda? Molim vas mikrofon. Ispričavam se evo što sam se tako javila, ali ja govorim po ovoj točki u ime gospodina Devisa Martina koji nije mogao biti s nama danas. Dakle, ono što htio reći je zahvaliti izvjestitelju na e, dobrom radu na ovom izvješću e, i srećani nešto su uključeni ključni aspekti sadašnjeg odnosa EU s regijom kao i uzimanje u obzir budućnosti regije, te da je važno da se odnos između EU ASEANA i dalje produblju. ASEAN naravno nije samo jedan od najvažnijih trgovinskih partnera Europske unije, već i regija od rastuće strateške važnosti u promjenjivom svjetskom poredku. Mi podupiramo regionalnu integraciju i razvoj u ASEANu kako bi e, postao snažan središnji dionik u Aziji. Gledajući u budućnost, ASEAN ima potencijal da postane ključni dionik po pitanjima kao što su e, rješavanje sporova u Južno e, Kineskom moru kao i važniji partner u pogledu E, okoliša, održivog razvoja, pitanja e, ljudskih prava i sigurnosti. Znači EU može dati jasan mnogo toga kao je postojeći model regionalne integracije. EU e, također je uspješan u mirnoj su, u jačanju mirne suradnje institucija i konvergencije, tako da možemo puno toga podijeliti u smislu najboljih praksi s partnerima iz Azana i pomoći da razviju svoj model. Naš klub je iznio niz amandmana, koji su uglavnom ukomponirani u kompromise. I zahvaljujemo na izvjestitelju i izvjestitelju Sjene što su uključeni uključeni zabrinutost našeg kluba. Ali Komentari bi se trebali odnositi na političke odnose sa Asanom jer e, se trenutno e, vode rasprave o trgovinskom sporazumu i slobodnom, sporazumu o slobodnoj trgovini između ovih regija. To je još dakle u tijeku. Znači, fokus ovog e, izvješća treba biti na odnosima, ne unutarnjim pitanjima i naše glasačko pitanje popis će Odrazite to. Pa hvala od strane Davida svim kolegama na suradnji i nadamo se da ćemo izglasati ovo izvješće sutra. Hvala. Segundo. Puno hvala. Onda slijedimo sada na drugo razmatranje e, izvješća o e, političkim odnosima Europske unije s Indijom. To je naše izvješće čije je usvajanje predviđeno za plenarnu. Recite, izvolite. Samo sam htio jednom e, rečenicom reagirati na e, napomene kolegice što se tiče odnosa između političkih e, odnosa i trgovinskih odnosa EU-ASEAN. Ja sam doista razgovarao sa predsjednikom INTA odbora, provjerio dakle, da tekst izvješća koje je sada uključen u izvješću ni na koji način ne bude predmet predmetom prigovora od strane odbora INTA. Dobro, evo, zaključujemo ovu prethodnu temu, više nikome ne dajem riječ. Idemo sada na sljedeću temu. Dakle, e, usvajanje je predviđeno na plenarnoj u rujnu i to direktno prije sastanka na vrhu Europska unija, e, Indija, koje će se održati u New Deliju. 194 e, amandmana je podneseno, e, na temelju kojih je napravljeno 16 kompromisnih amandmana. Sada dajem riječ izvjetitelju gospodinu Predi. E, Hvala lijepa predsjedniče. U prvom bih redu htio pozdraviti pregovore koje smo imali s drugim političkim skupinama u ovom izvještaju o političkim odnosima između EU-a i Indije. Većina naših e, e, odbora žele da ove e, dvije demokracije surađuje i nadam se da ćemo sutra potvrditi ovaj rezultat. Poruka je važna koji bi dala impulziju samitu Evropske unije ove jeseni. Ovaj raprošman i pregovori sadrže konkretne e, prijedloge koje treba provesti. U početnom e, izvještaju sam inzistiraju da moramo imati jasne odnose u svim područjima. E, mm, isto tako smo pocrtali činjenicu da agenda Europska unija, Indija, koja je usvijena na, na samitu mora biti e, ozbiljno provodena. E, sporazum o slobodnoj razmjeni E, mora rezultirati dobrim gospodarskim i e, socijalnim rezultatom za obje strane. Imamo veliki potencijal suradnje između Europske unije i e, Indije u vanjskoj politici jer se suočavamo s istim izazovima terorizam, e, međunarodna suradnja, nezakonite migracije, e, duboki dijalog između dvije zemlje na ovim područjima, e, ali i na međunarodnom nivou bi, bi bio vrlo dobar. E, što se tiče e, naše suradnje e, i pozicije prema Ujedinjim narodima, dvije su se strane složile da demokratsko partnerstvo između dvije zemlje će pojačati naš međunarodni položaj. Što se tiče vanjske politike, i tu je također došlo do mnogih amandmana od mojih kolega. E, to su zanimljivi prijedlozi za suradnju između Indije i Europske unije. E, recimo pomorska sigurnost, borba protiv piratstva. E, moramo razviti zajedničke prakse, partnerstvo u okolišu i održive energije. Naša suradnja neće biti dobra samo za okoliš, već i za međunarodnu suradnju naših dviju e, e, zemalja, to jest e, Evropske unije i Indije. Imamo i međuosobne odnose, razmjenu znanstvenika, stručnjaka, kulturnih radnika. Tu kontakte moramo pojačati. Što se tiče E, ljudskih prava, e, prava žena, e, sloboda izražavanja, vjeroispovijesti. Tu imamo vrlo dobre načine da se bolje zaštite temeljna prava. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni jer smo došli do sporazuma u brojnim pitanjima. Ne smijemo e, se e, e, ugušiti u detaljima i suprotnostima. Moramo se koncentrirati na ključnim pitanjima, a to je naša volja za približavanje, za suradnju koja će biti vrednija kao moramo raditi na preporukama koje smo do sada razvili. Hvala lijepa. Gospođa Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem i izvjestitelju na odličnom izvješću i na konstruktivnoj suradnji. To je nešto što svi izvjestitelji doista cijene na ovom izvješću. Mislim da je krajnje vrijeme i dobra prilika za nas da se usredotočimo na odnose EU-Indija i da utvrdimo područje u kojima postoji potencijalni napredak i mislim da upravo to i čini ovo izvješće. Mislim da je to od ključne važnosti obzirom da mnogi globalni politički razvoj koji se događa posebice što se tiče Sjedinjenih država i ove iz nacionalističke politike. A EU i Indija imaju mnogo zajedničkih interesa u kojima mogu uspostaviti važnu suradnju. Već je Kristijan rekao puno toga, ali možda bih dodala još i rekla da je doista važno da radimo na borbi protiv klimatskih promjena i da osiguramo globalnu prednost Parijskoj agendi i Indija je također važan saveznik u tom pitanju. Održavanje mira i stabilnosti u Indijskom oceanu ali također i može biti saveznik u Južno-Kineskom moru, koji su ključni trgovinski putevi za EU e, trgovinu. Međutim, jedno područje koje možda nismo pogledali dovoljno duboko, a možda smo trebali, povezano je sa borbom protiv terorizma i radikalizacije. I također postoje mnogi zajednički interesi što se tiče jačanja kibernetičke sigurnosti. A posebice što se tiče Naša agenda Europskog parlamenta i EU-a su raste radna mjesta, ali vjerujem da ova rasprava i dijalog sa Indijom i jačanje trgovinskih poznica nam mogu e, omogućiti da to uspostavimo. Kad govorimo o trgovini, doista je žalosno da se nije krenulo dalje u pregovorima o trgovini o slobodnoj trgovini. Znam da na to nije sada u fokusu, ali prošlo već deset godina i možemo recimo iskomunicirati da postoji hitna potreba da se ponovno žive ti pregovori u glavnoj upravi tredi. E, to je važno obzirom da bi e, to moglo e, udvostručiti izvoze Europske unije i Indije, ali omogućilo i važan politički signal da globalna pozicija Europske unije nakon Brexita je podcrtana dobro se, postoje neke ohrabrujuće znakove u tim e, raspravama, e, posebice tijekom e, posljednjeg posjeta premijera Modija e, u Njemačku, Francusku i tako dalje. To je po znak možda i nama i parlamentu i komisiji da trebamo graditi dalje na tome. A već je spomenuto da postoji i, pa molim vas da počnete završavati, Dakle, važno je da zadržimo i politički zamah i ključno je da izvješće e, krene konstruktivnim pristupom. E, tako kao izvjestiteljica u Sjeni pozdravljam što smo osigurali isključnih ključnih amandmana i e, zahvaljujem izvjestitelju na tome što se tiče CSR-ova, FTA, e, siromaštvo, klimatske promjene i ljudska prava. Tako da mislim, oprostite, ali morate zaključiti. I mislim da je važno da da imamo dobar i dobro uravnoteženo izvješće u radu mm, do sljedećeg samita. Dobro. Znači, čeka nas prezentacija jedne studije i zato nam vrijeme curi. Molim vas da malo pripazite. Gospodin Tanok, imate riječ. Ja ću ovo samo vrlo kratko. I Nina i ja se vraćamo u 90. E, kada sam e, ja osnovao prijatelje Indije 1990. u parlamentu i Nina Gili bila je također jedna od utemeljitelja i onda prva predsjednica e, izlastanstva za Indiju puno godina kasnije, a Indija je i dalje najveća svjetska demokracija i u budućnosti će još i rasti i biti populacijski veća od Kine, ima povijesne veze sa Kinom putem Francuske, Portugala i Ujedinjene kraljevine. Postoje tu golema područja zajedničkog interesa u borbi protiv klimatskih promjena, borbe protiv e, međunarodnog džihadističkog terorizma i održavanje globalne trgovine. Indija je članica Brika i također ima gospodarstvo koje snažno raste i nadamo se da ćemo u jednom trenutku imati i formalni e, sporazum o slobodnoj trgovini možda do e, ali će onda nažalost moja zemlja već napustiti Europsku uniju. Dakle, postoji velika dijaspora u brojnim zemljama članicama, posebice Ujedinjenoj kraljevini kao što sam rekao, zbog Brexita će se to sve promijeniti. Ali jedna stvar koju ljudi možda nisu svjesni da imaju dva premijera Europske unije 28 koji su porijeklom e, iz Indije. Premijer Kosta Portugala i Gardijeda koji je iz Indije prije dva tjedna. Novi premijer Tišok Irske ima također podrijetlo polo e, indijsko. Dakle, evo, imamo i dva indijska premijera, znači brojne moćne veze između Indije i Europske unije. Gospodin Buhner. Zahvaljujem. Zahvaljujem e, izvjestitelju na izvješću. A par komentara, dakle prvo kompromis sedam. A nedavno ste spomenuli E, svjetsku trgovinsku organizaciju. Međutim, niste prihvatili naš amandman 100 gdje se govori zalihama e, žita i riže. To je važno što se tiče prehrane. Da, to je važno što se tiče e, potencijalnih monsuna i znadete da se vode upravo rasprave u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji o tome. mislim da bismo trebali ovdje jačati e, Indiju u ovome, jer to je nešto što je ključno za ljudska prava. A druga stvar, više bih e, e, volio da se oštrije nešto kaže o internim problemima posebice vjerski ekstremizam u odnosu između kasti i još jedna stvar koja po mojem mišljenju nedostaje je pitanje generičkih lijekova a što nije dovoljno spomenuto u izvješću dakle načelno mi se sviđa izvješće mislim da je dobro izvješće ali E, ipak postoji tu nekoliko stvari koje bih volio da se nekako mogu uključiti. Hvala. I sada zaključno ću dati riječ gospođi e, e, gospođe Veronike iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Molim vas samo da budete kratki. Thank you very much, uh, I would like uh, zahvaljujem izvjestitelju Predi, na ovom vrijednom izvješću na kojemu smo svakako zahvalni. E, doista je razvjeravajuće da sadržaj izvješća ide u smislu strateškog razmišljanja e, i naše službe pažljivo to pratimo i e, želimo upotpuniti ovaj nedostajući potencijal u našim odnosima i želimo strateški revidirati ove odnose u sljedećim godinama i veselimo se samitu na jesen koji će se nastaviti na samitu 2016. agendu 2020 koju smo uspostavili u tom samitu. Želimo dalje konsolidirati djelovanje iz akcijskog plana za 2020. I ako vam mogu spomenuti samo neke od dijaloga koje trenutno vodimo, o pomorskoj sigurnosti, kibersigurnosti borbi protiv terorizma i brojnim izazovima koje ste jasno identificirali u izvješću. Klimatske promjene su ključni fokus za nas posebice zbog toga što postoje toliko nesigurnosti oko stajališta Sjedinjenih država Važno je čuvati naša partnerstva diljem svijeta, posebice kod ovakvih velikih demokracija kao što je Indija. Što se tiče vanjske politike, apsolutno se slažemo da postoje zajednički izazovi, nismo spomenuli, ali ima ih još mnogo i na njima treba raditi. Također kontakti e, između naroda na kojima radimo, radimo na Erasmusu Plus, što je veliko zadovoljstvo priopštiti da su se brojke, da su brojke tu znatno porasle zbog napora Europske unije i da ćemo dalje nastavljati s time. Također e, želimo jačati dijalog po pitanju ljudskih prava sa Indijom a prije samita, kao što sam e, rekla, će koji će se održati na jesen i vjerujem da će ovo izvješće doprinijeti e, i upotpunjavati naše razmišljanje i zahvaljujem e, na vašem inputu. Puno hvala gospođa Koli. Sutra ćemo imati glasovanje, a glasovanje na plenarnoj u rujnu. Da, dobro, imate li možda još kakvih zahtjeva? Nema, u redu. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je e, prezentacija studije energiji, o energiji. Dakle, to se odvija iza zatvorenih vrata, dakle, e, samo smiju biti pristupnici, zastupnici, njihovi asistenti i osoblje Europskog parlamenta. Molimo sve ostale da napuste prostoriju.